Dobar dan. Prije nego što otvorim sjednicu, moram još jedan puta reći da smo svi duboko šokirani i tužni zbog strašne katastrofe koja se u utorak nad francuskim Alpama. Naše misli su sa žrtvama, sa članovima obitelji, svih putnika i kompletne posade njihovim prijateljima. Posebno nas eh, posebno nas ražalošćuje i šokira da je među putnicima bio jedan školski razred koji je sudjelovao u razmjeni učenika i koji se zauzima zapravo za Europu bez granica. Svima njima upućene, upućena je naša sučut, naše najdublje osjećaje i molim vas sve da se pridignemo i odamo im počet sa minutom šutnje. Hvala. Danke sehr. Ono što se dogodilo prava je tragedija za međunarodno zrakoplovstvo, civilno zrakoplovstvo. Trenutno je još nejasno što se točno dogodilo, za sad je prvo važno da se pronađu ostaci svih e, žrtava kao i zrakoplova i da se provede neovisna istraga pred francuskim vlastima je težak posao, a pomagat će im njemački i španjolski kolege. Kada budemo više znali, mi ćemo moći raspravljati o daljnjem postupanju i daljnjim akcijama. A sada bi prešli na dnevni red. Privremeni dnevni red se može usvojiti ako nema prigovora ili drugih prijedloga. Evo, e, gospodine predsjedavajući, ja sam vas željela zamoliti za jedno. Ovaj odbor bi trebao biti stavljen u službu onih vlasti i nadležnih tijela koje provode istragu te strašne nesreće. Možda bi najme kasnije mogli i legislativnim putem našim zakonodavnim ovlastima e, pomoći da se takve stvari ne dogode. Prema tome mi trebamo biti svi na raspolaganju tim vlastima i nadležnim tijelima koji provode tu tešku istragu. Hvala, mi smo to sve tako shvatili i tako krenuli već tim raditi. Mi smo u svakom trenutku na raspolaganju i u kontaktu. Dalje ću vas obavještavati što bude. A sada osvajanje, odobravanje zapisnika sjednica od 23.2. Ako nemate ništa protiv, mi bismo onda odobravamo taj zapisnik. Zatim dolaze priopćenja predsjedništva i predsjedavajućeg, to ste već dobili, odnosno niste dobili jer nije bilo nikakvih u međuvremenu. I nemamo ništa, niko se ne protivi tome, nema prigovora. Evo, ovo ću zapamtiti da se vi niste bunili i da nije bilo s vaše strane prigovora. Dobro, a sada tehničke pretpostavke za plovila unutarnje plovidbe. Prelazimo na glasovanje, to je jedno jedinstveno elektronsko glasovanje i to po imence, pri čemu većina članova odbora, to jest najmanje 25, mora biti za. Sada vidimo i da testiramo da li su se i pučani uključili i kako će na to reagirati. Izvolite. Dakle, podsjećam glasama o tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe. Dakle, prelazimo na glasovanje o tehničkim pretpostavkama za plovila unutarnje plovidbe. E, glasovanje je otvoreno. Izvjestitelj za tu temu je bio naš član kluba zastupnika Pučana Ivo Belet. Zatvara se glasovanje sa 43 glasa, nijednim glasom protiv i pet suzdržanih glasova je se izvješće usvaja. A kvorum imamo, kao što znamo na odboru. Sada prelazimo na sljedeće glasovanje, to je preporuka komisiji u vezi pregovora o TTIP-u. Izvjestitelj je Wim van de Kamp, kao što znate. Prvo dolazimo do kompromisa A. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim prelazimo na kompromis B. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Zatim idemo na kompromis C. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? To ćemo još jedan puta provjeriti. Dakle, glasovanje je otvoreno. Šta imamo jedan glas viška kod kluba zastupnika Pučana? Još uvijek. Dobro. Glasovanje se zatvara. 29 za, 16 protiv, 2 glasa suzdržana, što znači da se usvaja. Kompromis D. Tko je za? Tko je protiv? Moramo još to i provjeriti, jer glasovate elektronski. Otvara se glasovanje. Samo trenutak. Gdje je Hana? Dobro, znači Hana je pratim. E, glasovanje se zatvara. 23 za, 21 protiv, 3 glasa suzdržana, znači usvaja se. Sada prelazimo na Kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis G. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada dolazimo do amantmana 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Glasovanje je otvoreno. 26, o tome glasujemo. Dakle, zatvara se sada glasovanje. 22 za, 24 protiv, znači odbija se. Zatim amandman broj 27. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? To je, mislim, jasno. U, usvojeno. Sada amantman 67, provjera. Dakle, provjera glasovanje otvoreno, amantman 27. Opet imamo kod pučana jedan glas previše. Sad je u redu. Glasovanje se zatvara. 22 za, 26 protiv, znači odbija se. Amandman 67. Tko je za? Tko je protiv? Da ćemo provjeriti. Tko je za? Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 23 za, 25 protiv. Nema suzdržanih, znači odbija se. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Mislim da to moramo ipak provjeriti. Tko je, dakle, dakle glasovanje je otvoreno elektronsko, amandman 39. Tko Izvolite. Glasovanje je zatvoreno. 22 za, 25 protiv. Znači odbija se. Amandman broj 40. Ko je za? Ko je protiv? I to moramo provjeriti još jedan pot. Dakle, amandman 40. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje se zatvara. 21 za, 25 protiv. Jedan glas suzdržan, dakle odbija se amandman. Amandman 44. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Suzdržanih? Uglavnom odbija se amandman. Amandman 68. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani isto se odbija. Amandman 69. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim imam uvodne izjave. Amandman 1 na uvodne izjave. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Onda usvaja se. Kompromis je. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, to ćemo provjeriti. Dakle, amandman 7. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje se zatvara. 24 za, 23 protiv. Slažemo se. Usvaja se. Amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan, to moramo provjeriti elektronski, dakle elektronsko glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 24 za, 23 protiv. Usvaja se. Sada prelazimo na završno glasovanje, elektronsko u svakom slučaju. otvoran se glasovanje. Glasovanje se zatvara. 17 za, 28 protiv. Troje suzdržanih, dakle odbija se.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 ich glaube, wir können dann in der Tagesordnung weitermachen. Dobro, mislim da možemo nastaviti sa dnevnim redom. Mm, molio bih i gospodina Leichtfrieda da zauzme svoje mjesto. Jörg, lijepo molim. Sve ovo možete, o svemu tome možete vani popričati i prodiskutirati, ali mi nastavljamo. Gospodin Hercog, molim vas, e, vašu diskusiju možete vani na hodniku nastaviti, a sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je rasprava o Europskom fondu za strateške investicije i izmjene e, proračuna. Imamo dva izvjestitelja, Ines Ayala Sender i Dominika Rikea. Prvo ću dati riječ Ines Ayala Sender, našem izvjestiteljici. Prvoj. Ako se slaže s tim kolega gospodin Rike, onda može on uzeti riječ. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Sa INE smo predali naše izvješće prije otprilike desetak dana i tada smo uzevši obzir sve doprinos naših kolega sada skupili točno 200 amandmana i svakako da im ja zahvaljujem na suradnji koja će se mislim i nastaviti jer imamo danas u podne još jedan sastanak s izvjestiteljima u Sjeni, a već smo se sastali jednom. Također smo imali suradnju i sa drugim odborima, prije svega sa odborom ITRE koja je naša, naš odbor partner po pitanju ovog izvješća zato što su oni zaduženi za članke 5.2 i članke 18 i 19. Zajedno sa Inesa Jala pokušali smo usuglasiti naše stajalište sa onom odbora ITRE i rekao bih da smo prilike istog stajališta uzvrću obzir koliko je ovo složena tema i uzvrću obzir koliko mnogo odbora se to tiče, ali imamo četiri odbora, dva vodeća odbora i zatim još deset odbora koji izrađuju mišljenje. Kao sažetak mogu reći da imamo veliku složenost ovog dosija, ali da unatoč tome imamo dosta veliku homogenost e, stava Europskog parlamenta i možemo izraziti iste zabrinutosti i iznati prijedloge koji idu u istom smjeru. Imamo da teme, samo malo prijevod na njemački ne radi, odjednom se prebacilo na engleski, evo sada vas čujem u redu. Nije bilo njemačkog prijevoda? Bien. <clears throat> Donc, en fait, il y a... Zapravo postoji nekoliko tema oko kojih moramo raspraviti, no isto tako možemo reći da oko njih postoji određena usuglašenost kada se radi o tome da pomirimo stav e, Europskog parlamenta i dvije druge institucije, a zatim postoje neke teme gdje se jasno razlikujemo od e, vijeća i komisije i gdje za sad nemamo tu konvergenciju. Imamo više manje četiri velike teme, kao prvo pitanje upravljanja. Mislim da se svi slažu s time da imamo udruživanje država članica, ali ne samo udruživanje država članica, već udruživanje nacionalnih financijskih tijela, imamo Europsku banku za eh, ulaganja i mislim da je to sve bilo već eh, u izvornom prijedlogu. Kao drugo, sve ono što se tiče dodjele kriterija za izbor projekata Postoje prijedlozi gdje se navode neki općeniti kriterija, zatim imamo i neke prijedloge gdje se ide mnogo dalje, gdje se ide do jako preciznih tematskih kriterija. I mislim da mogu danas reći pred kolegima da to vjerojatno nije duh tog prijedloga. Taj prijedlog ide, ide s ciljem da se potakne gospodarski rast i tu mi trebamo izraziti razlog zbog kojih smo zabrinuti, ali isto tako mislim da nije baš e, ispravno se na, svaki, na svako područje koje se tiče transporta povezati zato što to ide protivno duhu izvornog prijedloga. Tu se radi o globalnom pokušaju da se potakne gospodarski rast i stoga bi trebali ostati u indikativnim napomenama i malo općenitije. I zatim imamo postupak kontrole to je kako postupak e, u kojem mi želimo sudjelovati kada se radi o kontroli rada tog mehanizma. Ali kontrola koju mi možemo vršiti će biti samo ex post kontrola. E, vidim da ima nekoliko zanimljivih prijedloga kolega s tim uvezeno. Želim naglasiti da e, je mehanizam za jamstvo sastavni dio Europske investicijske banke i da koji god odbor, koje god tijelo će se s time baviti, da je upravni odbor Europske investicijske banke onaj koji o tome donosi krajnju odluku u skladu sa statutu banke i u skladu s onim što je u našim ugovorima. Dakle, ne trebamo o tome imati nikakve iluzije, iako imamo taj jedan odbor koji će upravljati radom tog mehanizma na posljedku je upravni odbor Europske investicijske banke onaj koji će reći da ili ne. Predselekcija i opći smjer projekata o tome se može razgovarati. O tome možemo imati određene primjedbe, ali sukladno našim ugovorima banka je ta koja će to na posljedku definirati. I zatim ostaje jedan problem koji će biti dosta osjetljiv to je pitanje odakle će doći sredstva za jamstvo, prijedlog da se oslobode određena sredstva kako bi imali taj, taj fond za jamstva koji bi zatim trebao dovesti do većeg pouzdanja u instrument, no tu se postavlja to osjetljivo pitanje odakle će doći taj novac. Kao što znate, komisija je predložila da se dosta sredstva uzme iz obzora za 2020. godinu, instrumenta za povezivanje Europe, što drugi ne prihvaćaju, a i taj ta, činjenica da se tome opiramo je nešto što podržava i komisija. Sve, sve oni prijedlozi koje imamo u amandmanima i koje su iznijeli izvjestitelji idu upravo u tom smjeru da dakle izbrišemo članak 18. i članak 19. gdje bi se dakle sredstva crpila isključivo iz ta dva fonda a mi tražimo da se obavezno ponudi jedan drugačiji mehanizam za ta sredstva. Svi se slažu da bi trebali imati tu odluke u okviru običajnog godišnjeg postupka donošenja proračuna, ali zatim imamo te prijedloge vezane uz to i mislim da o tome moramo još zajedno raspraviti i sa izvjestiteljama o sjeni. Htjela bih vašu pažnju smeniti na činjenicu da postoje legalne mogućnosti koje smo provjerili, no koje nisu u skladu sa financijskom e, uredbom i sa ugovorima fond za jamstva je u naslovu 1a, dok nismo proveli reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, ne možemo nešto izvaditi iz jednog naslova. A želim svati još važno na to da ako predložimo amandmane tog tipa, da će oni biti odbačeni zato što nisu legalni, nisu prihvatljivi. I stoga moramo naći neki zamjenski mehanizam za prikupljanje sredstava. Nasuprot tome moguće je u okviru revizije višegodišnjeg financijskog okvira dobiti možda otvaranje nekih drugih naslova ove svrhe. Na posljedku, gospodine predsjedavatelju, zaključit ću s time da kažem da sam čuo iz drugih odbora, prije svega iz odbora ITRE, i to je vjerojatno nešto što ćemo čuti i ovdje. I čuo sam da je taj stav jako strog, jako čvrst. Ako komisija ne bude imala dovoljno fleksibilnosti vezano uz ovo, i podršku od strane parlamenta, onda može doći do toga da nećemo zajedno uspjeti zaključiti ovu stvar. Mislim da treba priznati da proračunski gledano ne bi trebali crpiti sredstva iz onih instrumenata do kojih je Europskom parlamentu izuzetno stalo, uzevši su tako u obzir da su oni trenutno već u operativnoj fazi i da imamo trenutnu financiju koja je jako slabo fleksibilna. I, gospodine predstavitelj, kažem da imamo još jednu drugu raspravu, to je sama proračunska rasprava koja se tiče drugog izvješća. Prijedlog koji smo iznijeli je u skladu sa prijedlogom iz e, izvornog teksta gdje dakle prelazimo na uobičajeni proračun. Dakle, požavamo prijedlog da se prema prijedlogu komisije ide kroz višegodišnji financijski okvir i da se da se e, otvore ta sredstva iz obzora i iz cefa što parlament trenutno ne želi. Hvala. Sada Ines Jala Sender. Mm, presidente, pošu paticija. Hvala lijepo, predsjedavajući. I hvala vam na vašem strpljenju. Ja bih prvo željela još jedan put zahvaliti kolegama na amandmanima koje su prezentirali i pripremili. Mi imamo većinu koja apsolutno podupire sve ono što smo mi već usvojili dogovorili zajedno sa izvjestiteljima u sjeni, jer mi pokušavamo nešto izgraditi. Međutim, osim toga, postoji tu u tim amandmanima čitav niz novih ideja i misli koje zapravo obogačuju naš tekst i čine ga još kvalitetnijim, zato hvala. A sad pitanje financiranja. Mislim da je već kolega malo prije sve to dobro predstavio, jer mi zaista ovdje pokušavamo razjasniti da i, i, i jasno istražiti odakle i kako će doći financiranje jamstava i da to bude siguran izvor financiranja. Međutim, ima tu i nekih sad zahtjeva za amandmanima, za nekim izmjenama koje su kolege iz ECR-a i iz drugih klubova zastupnika postavili i u tim njihovim amandmanima se iznose opet iste ona upozorenja, ista ona upozorenja koja sam ja već one opomene više puta navodila. Jer mislim da moramo konstruktivno, inteligentno i kreativno raditi na tome, i sigurno da trebamo istražiti te izvore financiranja i vidjeti koliko su sigurni. Međutim, ako tražimo alternativne prijedloge, onda to moramo jasno i vrlo mm, pametno i razborito iznijet kako ne bismo sada izazvali prebrzo jedan prežestoki alarm i dali oružje u ruke onima koji su zapravo protiv svega. Mi dakle ovdje iz Europskog parlamenta moramo naći sredstva a da pritom ne budemo prekreativni. Ipak, kreativni da, ali ne pretjerano kreativni. Ta jamstva moraju ipak biti stabilna. dakle jamstva za naš ESIF. Mi moramo naravno tražiti sredstva i možda i u fondu za poljoprivredu i u svakom slučaju u strukturnim fondovima, a sljedeće godine ćemo morati tu temu načeti već na početku i stvoriti dodatne financijske kanale kroz proračun. Jedino tako ćemo postići tu financijsku stabilnost koja nam je potrebna i koja za sad još nije skroz zajamčena. Ja vjerujem da će sve mogućnosti i svaka vrsta fleksibilnosti, instrumenta fleksibilnosti doći do izražaja i biti korištena gledano čisto tehnički što se tiče donošenja proračuna, to ćemo morati dogovarati sa komisijom i vijećem da bi tu apsolutno sigurno jamstvo za naš taj fond i realizirali. Kad pogledamo koje mogućnosti imamo, vidimo u tim amandmanima recimo različitih e, među kolegama uvjerenja, neki smatraju da je to nemoguće, neki smatraju da je nesigurno, ali pazite, nismo mi jedina institucija koja o tome raspravlja, mi imamo napokon komisiju i vijeće koje je najvažnije, ali imamo onda i odbor regija, imamo i e, druge razine koje će o tom razmišljati. Mislim da u svakom slučaju trebamo vijeće, Evro, vijeće Europe obvezati da u višegodišnjem financijskom okviru, dakle u našem europskom proračunu, iznađe načina da stabilno financira jamstva za ovaj fond. Osim toga, mislim da trebamo konvergentnost apsolutno postići kako bi se među svim institucijama i svim dionicima, ovo među europskim institucijama, kako bi onda ovi prijedlozi koje mi dajemo i ono o čemu se uspijemo skladiti zaista se zajednički izguralo. Dakle, Vidite, ova rasprava će dovesti do toga da se ponovno raspravlja o višegodišnjem financijskom okviru, dakle o našem sedmogodišnjem proračunu i da ponovno otvaramo te rasprave koje smo jedva dovršili. ako to budemo ponovno počeli, ponovno otvorili već sljedeće godine ponovno raspravu o višegodišnjem financijskom okviru, mislim da to ne bi nužno dovelo i do jedne pune stabilnosti financiranja i naravno tih jamstava. Tako da mislim da je možda bolje da nađemo kroz e, naš dijalog i, kroz, i da se uskladimo i dogovorimo već prije toga. Mislim da kroz ove dvije, da se trebamo koncentrirati na e, ovo što imamo, da se koncentriramo na to da se ne načima i ne krnji fond, dakle instrument za povezivanje Europe i mislim da kod starih članica, zemalja članica, možemo eventualno razgovarati o nekim smanjenju, recimo nekih prekograničnih projekata ili infrastrukturnih projekata, nekih stvari koje su već imali, koje su već postojale, koje možda nisu tako nužne i tu bi mogli i mislim da su oni već u uredbi o instrumentu za povezivanje Europe to pokušali ugraditi. I sad te postotke u kojoj mjeri će se gdje nešto ocijepiti i uzeti da bi se stvorila ova jamstva. Svačam da je tu bilo puno glasova protiv, ali tu bi mogli još neke, neke, neke stvari, možda neka sredstva pronaći. Zatim, gradska mobilnost, urbana mobilnost u gradovima tu nismo ni bili sigurni šta učiniti s tim, ali vidimo da ima sve više zanimanja za te projekte o gradskoj mobilnosti. I možda bi i tu mogli ponešto izmijeniti. A zatim imamo još nekoliko različitih zgodnih prijedloga u amandmanima vezane za energetsku situaciju, onda u vezi teme upravljanja, governance, o tome smo isto razgovarali. To su sve dakle područja na kojima bi projekti mogli biti usvojeni. Iako mi znamo da su u odboru za investicije moraju biti potpuno neovisni stručnjaci koji će vršiti evaluaciju. Ali na kraju krajeva svi ti inženjeri i stručnjaci Europske investicijske banke koji će na tom raditi trebaju dobiti dodatni input i od nas, to je jasno. Zatim još jedna stvar, kontrola, kontrola, proračunska kontrola. I u vezi s tim radimo na jednom stalištu da se vidi kako se neke stvari mogu provesti, ne nužno samo ex post, nego već i unaprijed. Jer mi znamo da e, revizorski sud radi zajedno s ljudima iz komisije i naravno stručnjacima iz Europske investicijske banke. I oni vrše tu kontrolu ali možda bi mogli na jedan jednostavni i transparentni način pokazati kako izgleda taj tijek evropskih sredstava, kako oni prelaze u taj fond i kako se to onda dalje troši, kako to ide i kako izgleda ta kontrola. Mi smo sa revizorskim sudom već razgovarali o tome i znamo da recimo kod svake puta kada pišemo godišnju razrješnicu, odnosno raspravljamo o da još jedan puta prođemo cijeli proceduru tu. I naravno i tada imamo direktno kontakta sa revizorskim sudom sudom. Mislim da ćemo tom prilikom onda pokušati zapravo i, i, riješiti to na jedan inteligentan način tu našu kontrolu. Mislim da će se Europska investicijska banka s tim složiti. Evo, hvala vam još jedan puta. Mislim da možemo zaključiti ovu točku rasprave i nastaviti s dnevnim redom. Hvala Markus je sljedeći govornik. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Ja bih također htio zahvaliti dvojici izvjestitelja na ovom uravnoteženom, pa djelomično i vrlo kreativnom mišljenju. To općenito ide i u smjeru u kojem je išao odbor i treba vrlo važno da budući da smo mi dva stručna odbora, da budemo jedinjeni i da, da šaljemo vrlo snažan signal naspram odbora EKON i odbora za proračuna da samo još jednom prikazamo unutar ovog odbora dramatičnu situaciju. U instrumentu za povezivanje Europe imamo 26 milijardi eura. Od toga imamo 11 milijardi eura koji su rezervirani za zemlje u kohezijskom programu, a to usput rečeno više nije Španija, e, Španjolska Java Center. Dakle, 26 milijardi minus 11 milijardi. Imamo dakle, recimo, otprilike 15 milijardi eura. Od toga 2,7 milijardi eura otpadaju sad na ovaj Europski fond za strateško ulaganja. To je dakle plan od Junkera, zatim imamo još 12,2. Od toga, od tih 12,2, 8 milijardi imamo za prvi krug raspisivanja natječaja gdje imamo 33 milijarde kandidata iz cijele Europe. Tih 8 milijardi dakle isto otpada. Onda imamo 4,2. Od tih 4,2 imamo 2 milijarde eura koji su posvećeni projektima u okviru Europske investicijske banke. To je dosta složeno, ali to nije sastavni dio instrumenta za povezanje Europe. Zatim nam još ostaju 2 milijarde. Od te 2 milijarde imamo već predodjeđeno tri milijarde Cezaru i EMT, ERTMS-u. Dakle, imamo manj, manjak od 800 milijuna za drugi krug raspisivanja natječaja, a nekoć smo govorili o trećem krugu raspisivanja natječaja. Dakle, instrument za povezivanje Europe je mrtav. On je mrtav i nitko u komisiji nam ne može reći da se ide u bilo kojem drugom smjeru. Ta kalkulacija tu nije točna. I zbog toga bi mi htjeli naglasiti tu dramatičnu situaciju unutar našeg odbora. Naravno da se zalažemo za instrumentom kod Junkera, zato što će to dovesti do učinka poluge za mnoge projekte, za projekte za srednje i mala poduzeća, ali baš što se tiče onih područja do kojih je nama jako stalo, dakle željeznice, e, plovidbeni putevi, za to se neće naći privatni ulagači koji će to moći podržati, a uopće ne kada se radi o prekograničnim poveznicama jer se tu ulaže uvijek unutar samih država, ali ne na e, graničnim područjima. I stoga se ja zalažem za ono što su kolege već spomenuli. Ja bih htio da još malo i jače naglasimo tu domaću situaciju tako što, a tu e, ova dva nažalost nisu istog mišljenja da koristimo i neraspoređena sredstva iz strukturnih fondova, iz e, fondova za poljoprivredu. Dame i gospodo, ti programi već godinu dana kasne sa provedbom, oni godinu dana stoje. Dakle, možemo već predvidjeti da ćemo imati tu neiskorištena sredstva. To je potpuno jasno. Zašto nismo tu, toliko hrabri da barem prilikom sedmoročne revizije namjeravamo krenuti u tom smjeru da dakle ta sredstva ne odu natrag u općenit proračun, već da od upravo ona područja koja su najviše patila od ovog, dakle obzor za 2020. instrument za povezivanje Europe. Ja ću u svakom slučaju u obliku amandmana pokušati osvijestiti malo i ovaj odbor za tu problematiku. Postoje još neke točke. Neću ponoviti sada ono što su kolege već na vrlo smislan način iz, izrekli, dakle sve ono što se tiče fleksibilnog financiranja. Ja bih samo navao još jednu primjedbu koja će stići iz našeg kluba, dakle da ove suficite koje su, koji se očekuju unutar, unutar a da ih iskoristimo ciljano kako bismo pustili da se taj novac preusmjeri u instrument za povezanje Europe za željeznice. Dakle, u redu imat ćemo EFSI, imat ćemo projekte i neka onda idu onda ciljano unutar instrument za u za povezivanje Europe i to ciljano za željeznice. To je još jedna ideja koju imamo zato što je to područje dosta zapostavljeno. Što se tiče pitanja upravljanja, e, mogućnost e, nadzora i kontrole parlamenta pri izboru projekata. Tu doista slijedim ovaj stav izvjestitelja. Ne bismo trebali tu pretjerivati zato što za te projekte unutar tih programa moraju odluku donositi stručnjaci. Tu se mi ne bi trebali politički u to umiješati. Dakle, mislim da je to više manje dobro u onom obliku u kojem je to predložila komisija. Unatoč tome mi ćemo još tu pokušati ugraditi to da se projekti trebaju orijentirati na izradu transnacionalnih mreža i e, određenih projekata iz CEFA, ali to možemo napraviti i unutar vlastitih ovlasti, ne moramo se tako s time upitati u rad drugih odbora. Dakle, još jednom zahvaljujem na izvrsnom radu gospođe Inesa Jalazender i gospodina Dominika Rekeja i mi ćemo zasigurno, ako nastavimo u ovom smjeru, izraditi dobre kompromise. Hvala, sljedeći govornik je Robert Zile. Da, hvala ti Mikael. Što imamo? Imamo dosta velik amandmana, imamo vrlo kratak rok za to da nađemo kompromisano naravno napravit ćemo sve što možemo u okviru našeg odbora, imat ćemo neka politička razilaženja koje ćemo pokušati nadići, ali ja bih samo htio izneti svoje osobno stajalište o ovome. Možda je to manje važno, ali ipak započet ću s time da kažem da bi htjeli da ovaj fond za strateško ulaganje bude privremeni fond. To ne bi trebao biti fond koji će trajati tijekom svih godina ovog višegodišnjeg financijskog okvira i može se čak i preliti u idući okvir. I stoga se nadamo da nećemo imati toliko mnogo nevolja, toliko dugo u EU da ćemo to morati e, imati kao fond ulje od četiri godine. Druga tema tiče se naših ciljeva da ciljeve iz instrumenta za povezivanje Europe i ovih transeuropskih nacionalnih mreža, da ti ciljevi, da njih ne ometaju e, ovi projekti Jean-Claude Junckera. To su vrlo važni ciljevi zato što ako novac iz Junkerovog fonda ode u druga područja, onda ne možemo ništa tu napraviti. A ako pak to krene u područje transporta, onda to ne može ići protivno svim onim dugoročnim mjerama koje su stavili u proteklih godina. To je isto tako vrlo opasno zato što će se neki projekti odnositi samo na neke države. Tu se kad kad radi i o novim strukturama poput zajedničkom poduzetništvu gdje se nekoliko država članica odružuje, na primjer na području željeznica. Mm, to bi mogli biti drugačiji ciljevi. Mi bi mi mogli izgubiti na ciljeve koje smo mi zamislili i nakon pet godina bi svi bili razočarani sa razvojem. To bi bio loš scenarij. Što se tiče upravljanja, Htio bih reći da ima mnoštvo amandmana s kojim se kaže da želimo zadržati pa neku vrstu upravljanja, ne s političke strane kao što gospodin Piper rekao. Ja se slažem s time, parlamentarni zastupnici nema nikakve veze sa tim e, odabirom projekata, ali glavna uprava MOVE mora biti uključena u odabir projekata kada se radi o tome da se novac iz privatnog sektora odužuje sa ciljevima iz CEFA i e, tu mora doći do službenog e, uključivanja te glavne uprave, inače možemo ostvariti neuspjeh e, što se tiče tih ciljeva. Mislim da je to vrlo važno i stoga sam podio nekoliko amandmana i htio bih da po pitanju njih e, na sastanku izvjestila u Sjeni nađemo neko rješenje. Naravno, za to je potrebna i politička podrška. Jer bankarska stručnost e, unutar, odabira za, unutar odbora za odabire projekata nije, nije uvijek dovoljna. To je bilo osjetljivo pitanje. I što se tiče financiranja, da, e, gospodin Piper već naglasio da nećemo imati ono, novaca za drugi krug raspisivanja natječaja unutar CEFA, ali čak i ako tih 2,6%, 10% e, iz e, instrumenta za pozivanje Europe ne uzmemo za Junckerov plan, opet neće ostati dovoljno novaca za drugi krug natječaja. natječaja. A ono što mene brine je što ima mnoštvo politički obojenih amandmana. Neki od njih kažu da bi, trebala da bi trebali uzeti novac iz uh, instrumenta za fleksibilnost iz višegodišnjeg financijskog okvira. To bi bili među ostalom i novci iz pričuve za hitne situacije, to bi bili novci iz uh, kohezijskih fondova, socijalnih fondova, a države koje sudjeluju u tim programima kohezijskih strukturnih fondova, njih treba potaknuti. A ako mi uništimo sada te e, fondove, onda mislim da bi to bila vrlo loša politička poruka. Ono što me još i više zabrinjava je da u nekim amandmanima imamo jasnu poruku da možemo uzeti novac iz e, naslova 1.b, a to su upravo kohezijska sredstva. Naravno, ako dođu do sedmoročne revizije u višegodišnjem financijskom okviru, a to će se tek odvijati 2016. ili 2017. Tak, čak onda bih rekao da je to isto tako loša poruka. Loša poruka za kohezijsku politiku, ali i općenito za cijelu Europsku uniju ako iskoristimo novac iz kohezijskih fondova. Po pitanju transportne infrastrukture vidimo da su države koje sudjeluju u kohezijskim e, programima na vrlo nižem stupnju nego one države koje ne sudjeluju u tom fondu. I stoga kada bi postupili onako kako stoji u nekim amandmanima, onda bi netko za pristup e, programa Žunko Drugara mogu reći da su to, da su to kohezijski programi za nekohezijske države članice. Mislim da je to loša poruka jer neke države koje nisu u kohezijskom fondu već imaju mogućnosti unijeti sredstva u taj fond. Mislim, neću ih imenovati, ali mi znamo već da su neke države članice najavile da će uložiti 8 milijardi eura u taj fond i da će sudjelovati u odboru za upravljanje. Ali neke kohezijske države neće im biti u prilici to učiniti, tako da mislim da je to dosta opasno. Ja sam eh, svakako optimističan E, jer mislim da kad god izrađujemo ovakav tekst uspijemo naći kompromis u našem, e, u odboru. Hvala vam. Onda bi zapravo sada sljedeći govornik bio Merja Krulen, ali ona više nije tu, pa će sljedeći govornik biti Karima Deli. Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju, ja bih htjela zahvaliti gospođe Sender i gospodinu Rikeo na njihovom radu. Mislim da ćemo uzeti u obzir e, naše amandmane ih moći podržati. No ja želim naglasiti nekoliko stvari. Mi se slažemo vezano uz brisanje e, članaka članka 19 i da promijenimo ovaj članak broj 5 koji se izravno tiče našeg odbora. Što se tiče Junkerovog plana, a gospođa Jelena Sender je to već spomenula, E, moram reći da smo sada tik pred jednim klimatskim sastankom na vrhu, imamo energetsku transformaciju, klimatsku transformaciju i na to bi se ovaj program trebao isto tako osvrnuti. Nije moguće da imamo plan s kojim želimo odgovoriti na izazove iz 21. stoljeća, da e, ide u tom smjeru, da nas trebamo doista se preorijentirati prema toj e, energetskoj transformaciji koja nam je potrebna. I imate pravo, mi ekologisti podržat ćemo, kako je to i treba, stajalište parlamenta, stajalište Europskog parlamenta, jer mi smo proračunsko tijelo. Mi moramo biti uključeni prije svega kada se radi o odabiru kriterija za te projekte. Zbog toga želimo imati jasne kriterije. Što se tiče rtt a i MEI-a. Također treba govoriti o povezivanju u, na području transporta, a isto tako moramo uspostaviti transnacionalne željezničke mreže koje su u potpunosti zapostavljene, pa ćemo ih naglasiti u našim amandmanima kako bismo se osigurali da to ne bude zaboravljeno prije svega unutar ovog projekta. Evo, to je sve. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Hvala lijepa. Onda je sljedeći govornik Kristina Voldalon. Hvala ovim izvjestiteljima. Već smo rekli na zadnjem sastanku našeg odbora TRAN da je vaš prijedlog dobar. On na dobar način usmjerava tekst komisije e, u, smislu interesa transporta. Što se tiče tisuće 2020. instrumenta za povezanje Europe, da imamo tu e, dakle njihovo uključivanje u običajni proračunski e, postupak, da je to, to je pravedno, to je opravdano i to ide isto tako, da, da, to je, da je to u skladu s našim ciljevima. Ja sam podjela neke amandmane, prije svega što se tiče toga da e, napravimo reviziju regulatornog okvira kako bi instrumenti bili fleksibilniji, kako bi doista mogli potaknuti ulaganje u Europi da isto tako poštujemo načelo dodatne vrijednosti, da projekti koji se financiraju iz tog fonda ne budu samo projekti, uobičajeni projekti Europske investicijske banke pod e, jednom krinkom e, ovog fonda. Što se tiče pitanja e, održive urbane mobilnosti, tu imamo velik potencijal za zapošljavanje i imamo isto tako velik potencijal vezan uz smanjenje emisija ugljičnog dioksida. Također bi na Junckerov program trebali gledati kao na sredstvo protiv ekonomske i financijske krize, isto tako kao instrument za poticanje europske solidarnosti. Taj program sada nastoji u okviru e, ekonomske krize i stoga pri njegovoj uspostavi ne možemo dopustiti da se više ne usmerava na one države koje su najviše e, pod krizom, tamo gdje su i potrebe za ulaganjima najveće. Hvala vam. Hvala lijepa. Budući da nema više govornika na popisu, e, zamolio bih komisiju da se izjasni. To je vrlo zanimljivo pitanje, prije svega ova pitanja koja su upućena komisiji o tome kako gledaju na te stvari. Gospođa Kazada. Thank you very much, Mr. President, dear honorable... E, zahvaljujem e, gospodine predsjedavajući i poštovani zastupnici. Komisija želi zahvaliti izvjestiteljima na radu koji su obavili. E, mi smatramo da ste vi uložili mnogo napora e, kako biste shvatili prijedlog e, koji je iznijela komisija Junkera E, sigurno je e, da je CEF e, i obzor 2020. pod velikim utjecajem tog prijedloga. Ukazali ste na tri glavna pitanja E, Započujemo s upravljanjem. Kao što ste rekli gospodine Rike, nacionalne banke su dio tog sustava već od početka i već smo dobili pozitivne odgovore od država članica koje su odlučile doprinijeti fondu. U komisiji smo zadovoljni time. E, slažemo se s većinom što je rečeno ovdje to jest e, analiza projekata koji će se izabrati e, mora se ostaviti e, stručnjacima. To trebaju činiti privatni stručnjaci i ulagači. Treba se provjeriti održivost tih projekata. Mi se slažemo da parlament mora imati nadzornu ulogu. Mislim da je to veoma dobar smjer i te stvari bi se trebale ojačati amandmanima i vašim prijedlozima. Nadalje, kada je riječ o dodjeljivanju sredstava, trebamo reći da postoje razna stajališta E, ja se uglavnom slažem sa izvjestiteljima. E, moramo biti otvoreni i fleksibilni. E, moramo ograničiti projekte na one projekte u sektoru prometa koji se mogu podrupeti u okviru CEFA. Ne smijemo isključiti i važne projekte koji bi mogli biti važni za europsko gospodarstvo u e, komisiji se e, slažemo dakle s većom fleksibilnošću za te e, kriterije. Kada je riječ o financiranju, kao što je gospođa Ajela rekla, potreban je mehanizam, a komisija želi osigurati stabilnost u budućnosti Eh, inače će biti puno teže eh, uvjeriti eh, ulagače da sudjeluju u tom fondu. Ja se slažem s vama da otvaranje rasprava o višegodišnjem postupku je veoma rizično. Međutim, a to me sada dovodi do onoga što je rekao gospodin Rike e, u e, vezi e, financijskog nadzora. Sve je to povezano s 1a. CEF i obzor 2020. čine gotovo 70% toga. za e, sada nemamo mnogo prostora za manevriranje i e, morati ćemo u istinu rezati mnogo programe, na primjer e, program Erasmus. Ja shvaćam vaše brige. Međutim, nije lako riješiti ovu situaciju na drugčiji način od onoga koji je komisija već predložila. E, mislim da je gospodin Sil bio onaj koji se brinuo zbog sudjelovanja DG Movea. Ja moram reći da je DG Move povezan sa procjenama e, projekata i e, da će to biti pod našom kontrolom. Međutim, moram vam reći još nešto. E, Digimove je e, kada je riječ o financiranju projekata u sektoru prometa ključan sudionik. Mi ćemo raditi na odabiru projekata za CEF. Moramo osigurati da postoje razne mogućnosti i da pružimo potporu održivim projektima. Hvala. Hvala lijepo, a sada ponovno riječ vraćamo našim izvjestiteljima. Tko će od vas početi? Gospodin Rike. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem kolegama na njihovim primjedbama, na njihovom sudjelovanju, na njihovim obogaćivanjima i nisam, moram reći da nisam čuo ništa što mi se čini iznenađujućim ili frapantnim. Želim reći samo nešto Markusu, a to je da upotno se dijelim njegovu analizu vezanu s to kako se trenutno eh, razgrađuje instrument za povezanje Europe u u ovom trenutku i koliko je to zabrinjavajuće. Mislim da je to nešto važno o čemu trebamo pomisliti. Isto tako sam jasno čuo poruku da trebamo ići dalje što se tiče naslova 1a. Mislim da trebamo naći načina na koji možemo dasati tu poruku, a da budemo u skladu sa proračunskim odredbama, da budemo u skladu isto tako i sa drugim odborima. Mislim da trebamo biti pažljivi kada se govori o otvaranju drugih naslova e, kohezijske države su već spomenute da dakle treba više djelovati tamo gdje je situacija najlošija pokušavati stabilizirati situaciju mislim da je to u skladu i sa komentarima Markusa mislim da trebamo povratiti određen red a zatim što se tiče drugih misli s kojima se također slažem, mislim Kristin je dobro rekla da s jedne strane trebamo biti pažljivi, ali isto tako i strogi kada se radi o temama koji su nama posebice važni. Završit ću sa primjedbom gospođe iz komisije. ga gospođu, zabilježila sam jednu rečenicu. Kao što je gospodin Tečer jednom rekla, ne postoji alternativa. Mislim, to je ono što sam ja čuo da ste rekli da dakle isto tako moram reći da s ovim prijedlogom idemo u jednom smjeru dez, deziluzije. Zašto ne bismo imali proračunski postupak? Što se tiče stabilnosti tog fonda, to može biti u skladu sa odlukama da budemo da ne budemo potpuno se tako rigidni. Mislim, ne možete reći da nema alternative što se tiče nekih pitanja poput Erasmusa i drugih. Mislim, to je gotovo ovdje već pitanje lošeg ukusa. To pokazuje koliko ste vi sami unutar vaše komisije u teškoj situaciji. Ako nema alternative prijedlogu da se taj fond puni iz tih sredstava, a to sam već rekao jednom prilikom i potpredsjednik komisije, onda moram reći da bi to moglo potpunosti ugroziti vašu inicijativu. I stav Europskog planeta mislim će biti da nećemo prihvatiti, kažem to zato što mislim da je to naš opći stav, ja vam to kažem kao što sam to i drugdje rekao, da nećemo moći prihvatiti tu mogućnost da nema alternative. Ako ne usvojite neku fleksibilnost po ovom pitanju, onda će doći do vrlo negativnih e, posljedica na odnose među europskim institucijama. Postoji u potpunosti dovoljan proračunski prostor kako bi imali stabilnost i sigurnost za taj fond, a da ne iscrpimo u potpunosti instrumente poput ovih i mislim da smo unutar parlamenta, unutar ovog odbora, među zastupnicima, među zistinima i drugim odborima u potpunosti spremni voditi ozbiljnu raspravu o ovome. Za sad e, je odgovor komisije takav da se doista počinjem zabrinjavati. Danke sehr. Jetzt kommt Hvala lijepa. Ines Presidente, bueno, enormemente los E, zahvaljujem. Ja bih htjela zahvaliti e, kolegama na njihovim komentarima i objašnjenjima e, svojih stajališta. Izazov s kojima se suočava parlament s obzirom da nam je komisija predložila jednostavnu opciju jest e, taj e, da e, moramo se odlučiti za inteligentniju opciju te da moramo komunicirati na na način mi moramo imati na umu da trebamo jasno izraziti stajališta parlamenta i potreban je pouzdan izvor sredstava moramo također i biti ujedinjeni tijekom plenarne sjednice. E, rekli ste da ja ne dolazim iz kohezijske zemlje, ali ja mogu vrlo dobro shvatiti što se događa u kohezijskim zemljama. Novac se naime daje jednom rukom, a drugom rukom se oduzima morate imati na umu e, ulogu e, transeuropskih mreža. Kohezijski fondovi se upotrebljavaju za financiranje trih mreža, stoga morate imati na umu e, da ne možete uzimati od jednog da biste davali drugom. Europski e, parlament e, mora pokazati da se trebaju moći pronaći e, sredstva koja će biti neopoziva, koja će biti stabilna. Međutim, nemojmo ovdje stvarati pomutnju. Ako kolege iz kohezijskih zemalja smatraju da su njihova sredstva ugrožena, onda nećemo dobiti njihovu potporu tijekom plenarne sjednice. Međutim, moramo zbiti redove E, pokazali smo već da ako postoji politička volja u parlamentu da možemo pobijediti. Moramo razmotriti e, sve opcije koje su nam na raspolaganju, bilo da se radi o fleksibilnosti ili nečem drugom. Dakle, imamo dovoljno opcija. Gospodine Pipa, moramo biti ujedinjeni tijekom plenarne sjednice. Ako zastupnici iz kohezijskih zemalja smatraju da će biti pogođeni time, nećemo uspjeti biti ujedinjeni. Postićemo puno više ako radimo zajedno. moramo vidjeti e, kako možemo osigurati što više moguće jamstava, a da ne izgubimo svoje saveznike. Ako izgubimo to jedinstvo tijekom plenarne sjednice, onda će vijeće pobjediti. E, mi e, želimo razmotriti iznose a ne možemo doći u situaciju gdje ćemo se stvoriti e, nove neprijatelje. Gospodin Zila je govorio o novim projektima. E, njegovo upozorenje je bilo mudro. Ja smatram e, da postoji dovoljno izvora za sredstva za projekte, a države članice bi mogle osmisliti te projekte trebamo razmositi urbanu mobilnost, energiju i stvari koje je komisija zanemarila. Mogli bismo otvoriti ponovno to i predložiti nove projekte, ali to bi moglo uvesti pomutnju ovdje. Ja smatram da već postoji dovoljno projekata u pripremi. Prekogranična povezanost, Moram reći da sam eh, se ja zalagala za tu prekograničnu povezanost. Mi znamo gdje postoji eh, jaz, eh, to zna i komisija. Ako želite unijeti više prijedloga, to je u redu, međutim, već imamo dovoljno toga. Plan Junkera mora biti dodatna mjera cf ako uzimamo od jednoga da bismo financirali drugo, onda ćemo imati e, probleme. Potreba nam je CEF, e, ali i potreban nam je plan Junkera. <laughs> Ako budemo uzimali od jednog ili drugog, onda nijedan neće uspjeti e, ne smijemo također ni prijetiti oduzimanjem sredstava Erasmusu. Ako komisija iznosi te prijetnje, onda ćemo mi biti još odlučniji a Move nam treba pomoći. E, takva vrsta izjava nam neće pomoći, to je prijetnja i to vam neće upaliti ovdje. Mi ne toleriramo prijetnje, branit ćemo Erasmus, e, mi smo ga već branili e, protiv komisije, a komisija je prihvatila dogovor s vijećem. Komisija treba biti na našoj strani i treba nam pomoći da pronađemo rješenja. Nemojte početi govoriti o rezovima i iznositi druge prijetnje. E, komisija i DigiMove e, bi e, mogli zatražiti pomoć stručnjaka Međutim, mi nećemo prihvatiti prijetnje da ako ne radimo ono što traži komisija da će se pojaviti problemi. Trebamo jasnije komunicirati. Postoji rješenje, to je dobro rješenje. Međutim, to je puno složenije od prijedloga komisije i teško je to objasniti. Stoga tražimo od Digimuva da nam pomogne komunicirati, da uspijemo prenijeti poruku kakvo je to rješenje parlamenta. Hvala lijepa. Onda smo time završili ovu raspravu. Glasovanje će biti u odboru našem 14. travnja, a glasovanje u plenarnom sastavu će biti u drugoj polovini lipnja. Dobro. Onda bi prešli na sljedeću točku dnevnog reda. a to je riječ o uvjetima zapošljavanja u zrakoplovstvu. Imamo za prezentaciju jedne studije sveučilišta u Gentu. Malo moramo pričekati zato što njihov predstavnik još nije stigao. Imamo malu pauzu ćemo sada onda uložiti.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 E, mislim da možemo započeti. E, riječ je o uvjetima zapošljavanja u zrakoplovstvo. već smo najavili, sada će nam prezentirati jednu studiju sveučilišta Gent, iz Genta o atipičnom zapošljavanju članova posade. I tu smo vrlo sretni da je profesor dr. Iv Jorens s nama. On je inače profesor za socijalno pravo i europsko socijalno pravo na sveučilištu u Gentu i ujedno i ravnatelj IRIS instituta, to je Međunarodni institut za socijalne prevare. Gospodine profesore Jorens, imate riječ. Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier im Ausschuss. <laughs> Good morning, uh, E, dobro jutro dame i gospodo. E, dopustite mi e, da vam zahvalim što ste mi pružili priliku da vam predstavim izvješće koje je pripremljeno prošle godine o netipičnim oblicima zapošljavanja u europskoj avijacijskoj industriji ovo izvješće su zatražili i određeni članovi koji su i prisutni tu. Ovo je e, pilotska studija koja se bavi netipičnim oblicima zapošljavanja u e, sektoru civilnog zrakoplovstva. E, ja naravno želim ukratko reći nešto o tom izvješću. Temelji se na istraživanju koje je obavljeno preko računala a bavi se situacijom u državama članicama. E, spomenuta je komparativna studija između e, više država članica, a u studiji su sudjelovali i socijalni partneri i e, piloti te nadležna tijela u civilnom zrakoplovstvu. Riječ je o veoma velikoj anketi eh, koju smo poduzeli i eh, bila je riječ o pilotima. Eh, nismo se bavili točno osobljem u kabini. dobili smo odgovore na mnogo pitanja i otprilike 6000 ispitanika je odgovorilo na ta e, pitanja. E, vidim e, da možete vidjeti prozirnice. Ja ih baš ne vidim dobro, ali u svakom slučaju ćete primiti ovu prezentaciju pa ćete moći i detaljno proučiti statističke podatke. E, kao što smo rekli, e, sudjelovalo je e, mnogo pilota različitih nacionalnosti. Oni rade za tradicionalne zrakoplovne kompanije, ali i za budžetne kompanije i rade za jednu od najvećih kompanija u Europi. Mi smo se bavili time e, za e, koje kompanije piloti e, rade. Kao što vidite ovdje, bilo je niskobudžetnih kompanija, bilo je nacionalnih kompanija, teretnih kompanija, regionalnih zrakoplovnih kompanija gotovo polovinu kompanija za koje rade piloti čine nacionalne kompanije kao što ste vidjeli tu. Ako vidite kada je riječ o pilotima koji su odgovorili, vidjet ćete da se na vrhu nalazi Ryan Air, zatim je tu Air France i niz drugih kompanija. Moramo reći da su rezultati bili veoma raznoliki. Možda je važno spomenuti da e, smo se e, bavili pitanjima kao što su kakva je vaša trenutačna situacija u pogledu e, zaposlenja, a otkrili smo da 80% tih pilota tvrde da imaju izravan radni ugovor to jest imaju e, tipični radni odnos na neodređeno. Međutim, e, sve, e, svi drugi radni odnosi su bili atipični odnosi. To su ugovori koji su dobiveni preko agencija za zapošljavanje ili agencija za zapošljavanje na određeno i tako dolje. 75% prostite 16 točka 17%, pilota je tvrdilo e, da imaju drukčije vrste ugovora. E, to vidite ovdje i na prozirnici. Važno je također i spomenuti sljedeće. Ako pogledate gdje postoji izravni radni odnos e, u odnosu na e, tip zrakoplovne kompanije, vidjet ćete da postoje velike razlike. E, plavom bojom je označen izravan radni odnos e, u nacionalnim kompanijama, a drugim bojama su označene e, druge vrste e, kompanija sa tipičnim ugovorima. Mi smo htjeli ovim prozirnicama prikazati rezultate studije koja je bila veoma duga Možda će vam e, biti e, zanimljivo e, shvatiti kakav odnos postoji između zapošljavanja i iskustva pilota. Prema statističkim podacima možemo primijetiti značajne razlike u tom pogledu. studija je razjasnila da je tržište rada e, pilota se, da je u tom tržištu došlo do segregacije između e, mladih pilota i e, pilota koji su stariji te imaju više iskustva Ako usporedimo te podatke sa e, situacijom e, u različitim kompanijama, onda ćemo vidjeti da je 14 do 15% ispitanika e, reklo da lete za nisko budžetne kompanije i imaju od 1 do 3 godine iskustva. Za nisko budžetne kompanije 45% e, pilota je reklo da ima od jedne do pet godina iskustva, a za e, nacionalne kompanije ta brojka iznosi 8,6%. E, ne želimo reći da nisko budžetne kompanije nisu dobre. Mi samo želimo reći da postoje razlike u starosnoj dobi i iskustvu E, mlađi piloti i neiskusni piloti imaju puno e, veću mogućnost e, da pronađu posao u budžetnoj kompaniji nego u nacionalnim kompanijama. Ovdje možete vidjeti situaciju u pogledu godina iskustva po tipu zrakoplovne kompanije. Ovo je sada nova prozirnica, tu ćete vidjeti da u e, nacionalnim e, kompanijama većina pilota ima između 40 i 50 e, godina. A ovdje ćete vidjeti različite ugovore po tipu zrakoplovne kompanije. Pa ćete vidjeti također i strukturu kompanije i razlike u starosnoj dobi. E, postavili smo mnogo pitanja, ali e, jasno je e, da dolazi do promjena u cijeloj situaciji. Naime, e, ljudi će mijenjati posao i prelaziti između zrakoplovnih kompanija nekoliko puta tijekom njihove karijere. E, koji su razlozi e, toga? Prema ispitanicima postoji mnogo razloga. Neki govore o radnim uvjetima, o uvjetima o vrstu zrakoplova, je li riječ o većem ili manjem zrakoplovu kojim upravljate, zatim je tu obitelj i razni drugi razlozi. E, ova e, studija je e, započela zbog toga što se tvrdilo da je liberalizacija ovog sektora dovela do velikih promjena u zapošljavanju mi smo primijetili da je došlo e, do više vrsta netipičnih oblika zapošljavanja i velike raznolikosti u zapošljavanju. Već moramo e, reći e, da e, većina propisa u zrakoplovstvu se pojavila prije liberalizacije. To znači da nacionalne kompanije uglavnom rade, imaju sjedište te putuju iz svoje nacionalne države. Međutim, došlo je do e, dramatičnih promjena, došlo je do novih e, poslovnih modela. Na primjer, to bi bio model nisko budžetne kompanije, ali je također i poslovni model nacionalne kompanije promijenjen. Ove prozirnice pokazuju da je situacija na početku bila veoma jednostavna. Dakle, imali ste posadu, pilota i sjedište odakle su kretale aktivnosti. Kada je riječ o netipičnom zapošljavanju, postoji posrednik između pilota i zrakoplovne kompanije, a situacija postaje još složenija e, kada e, se pojave e, potpuno nove kompanije e, koje e, su na primjer e, agencije za zapošljavanje na određeno ili druge vrste posrednika. Tu su također i agencije za isplaćivanje plaća, postoje različita sjedišta za različite članove posade. Moramo znati da ova situacija nije ograničena na Europu, već se pojavljuju i globalna e, pitanja. E, sjedišta se sada nalaze i izvan Europske unije. Dakle, ove e, zrakoplovne kompanije sada imaju sjedište drugdje u svijetu. E, moram dodati e, još nešto prije nego što pređem na e, situaciju budućnosti i pravna pitanja. Pilota se pitalo što oni misle koji su problemi u ovom sektoru. Većina ispitanika, to jest 80% ispitanika, je rekla da postoji velika konkurencija između pilota na tržištu rada, a da, konkurencija e, je posljedica e, situacije vezano uz radne uvjete u raznim kompanijama. E, dvije trećine ispitanika se slaže da je ova konkurencija također i posljedica troškova koji su povezani sa pilotima u okviru određene kompanije. Pa pogledajmo kakvi su zaključci ove studije. Kao što smo rekli, ovo je e, složena e, studija. E, s jedne strane postoji trošak koji se povezuje s pilotima i kabinskom posadom. Ako pogledate taj trošak kabinske posade u Europskoj uniji, to iznosi 100%, u Tajlandu 65%, u Kini 35%. Slične podatke ćete pronaći za pilote. Mi smo primijetili također i e, da postoje razlike između raznih pilota. Neki e, piloti započinju s plaćom od nekoliko tisuća eura, e, dok drugi početnici ili stariji piloti mogu zaraditi nekoliko stotina tisuća eura godišnje. E, postoje također i rizici kada je riječ e, o netipičnom zapošljavanju. Naravno mora biti jasno e, da to nije nešto loše. Mi također želimo ukazati na još nešto. E, netipični oblik zapošljavanja nije nešto što se isključivo primjenjuje na zrakoplovstvo, e, već se pojavljaju drugim situacijama. Međutim, mi znamo da propisi civilnog zrakoplovstva ne uzimaju u obzir e, prevalenciju takve vrste zapošljavanja u industriji. Nadalje i e, socijalni propisi ne uzimaju u obzir takvu vrstu zapošljavanja. Dolazi do socijalnog i fiskalnog inženjeringa. Vrlo često se i ne poštuju prava radnika što se događa s pilotima? Mi smo primijetili da u velikoj e, mjeri e, dolazi e, do porasta netipičnog oblika zapošljavanja, a svi znamo da piloti imaju pravo na zaštitu. Naime, u državama je došlo do podjele između samostalnih djelatnika i stalno zaposlenih, a u tom sektoru je veoma teško razlikovati između jedne i e, druge e, kategorije. I to, dakle, takva situacija nije nezakonita. To je jednostavno trend koji postoji u to u svim profesijama. Ali to se mora naravno odvojiti od namjerne klasifikacije koja namjerno vodi u krivu kad se po vlastitim nahođenju samozaposlenost na razne načine prikazuje. Problem je kad dolazimo do lažnog samozapošljavanja i to recimo neke osobe koje su de facto zaposlenici se klasificiraju kao da su samo kako bi svoj pravni status prikrili i onda izbjegli različite troškove koje bi donijeli viši porezi ili različiti doprinosi za socijalno, mirovinsko i druga osiguranja. I onda vidimo dakle da je tu demarkacija između, dakle razgraničavanje između E, samozaposlenosti i zaposlenosti ili lažne samozaposlenosti e, vrlo teško kad kad utvrditi. Dakle, tu granicu kad kad je vrlo, vrlo zamagljena. Dakle, atipična zapošljavanja rastu i isto tako kao jedan element, instrument fleksibilnosti i s jedne strane zato što se moraju snižavati troškovi, zato što recimo ove no frills i ove niskobudžetne zračne linije tako, to i traže takav fleksibilnost, ali dobrim dijelom i zato što su to rezultati kompletne situacije. I onda vidimo da u vrlo teškim situacijama gdje imamo nelojalnu i nepoštenu konkurenciju, onda i dolazi do različitih ovakvih e, fleksibilnih oblika zapošljavanja, atipičnog zapošljavanja. Ali nadalje, mi razmišljamo o razlici između e, legitimnog i dakle zakonitog i dozvoljenog outsourcinga od onog što su lažni podizvođački lanci ugovora različitih agencija ostalih koje nam posjeduju radnu snagu atipično zapošljavanje prema onom što smo mi primijetili, ako imamo viši rizik ovisnosti pilota i o klijentima, onda se nastaje i stanovita opasnost. A viša ovisnost je ono što mi zovemo mislim mi pitamo pilate šta im to zapravo znači i smatramo da li bi mogla atipično zapošljavanje imati posljedicu po vas i vaše odluke koje donosite, koje naravno direktno e, će se odraziti na sigurnost svih u zrakoplovu. Međutim, ako tu nema nikakve veze između subordinacije e, pilota klijentima, onda zbog toga znači da to nije utjecalo njega. Međutim, ono čeg se mi bojimo je naravno ovisnost svih članova posade, posebno pilota, koji ovise o toj situaciji kako su ljudi zaposleni i zbog toga mogu naravno i manje sigurno letiti. Osobe koje su ovise o zračnoj kompaniji i zbog toga autoritet same zračne kompanije nikada ne dovode u pitanje i ne donose one odluke koje bi kao pilot trebali. To je dakle ta najveća opasnost koja nam prijeti. Znači ta navodna i prividna samostalnost je jedan od oblika i drugi oblici prevara koji su vrlo često vezani za to. A to naravno može se odraziti na pilota, ako je pilot taj koji je navodno samo zaposlen, u stvari je to sve lažno i onda naravno dovodi sigurnost u pitanje. Mi smo primijetili da su neki piloti čak boje se donositi različite odluke i da kad kad uopće ne rade i ne djeluju kao piloti koji, kako bi piloti trebali u svom elementu raditi. Međutim, što smo još primijetili? Da zračne kompanije recimo traže e, najpovoljnije, dakle socijalno zakonodavstvo koje od njih traži najmeće doprinose i najmanje i najmanje novaca koje im je najjeftinije. I vidjeli smo dakle da su različite inicijative poduzete i pokušalo se uspostaviti jedan dijalog sa cijelim sektorom zračnog prijevoza upravo o tim socijalnim pitanjima. Na taj način bi to pokušali popraviti i bolje povezati pilote e, sa takvim jednim jačom zaštitom kroz jače socijalne zakone. Međutim, to su za sad još samo u povojima naše napori. Za sada situacija, ne možemo izbjeći da ne kažemo da je situacija takva da svaka zračna, nisu sve zračne kompanije takve da idu potpuno isključivo samo za povećanjem profita i traže recimo najjeftinije da kažemo i za njih najpovoljnije socijalne zakonodavstva, koja naravno onda nisu dovoljno sigurna, ali isto tako mi znamo da to je jedan vrlo kompliciran sektor u kome treba jako puno pravila primijeniti, ima različita područja koja izazivaju i različite brige. Međutim, ono što mi mislimo je da je potrebno dalje razvijati ove jedinstvene povezne faktore kao što su socijalno zakonodavstvo, radno zakonodavstvo i e, različita prava za zaposlenike koji bi bili onda prešao tipično zaposleni i ne bi bili ili lažno samo zaposleni. osim toga već smo i spomenuli da može biti većih rizika Eh, od ekonomskih rizika, to je naravno rizik sigurnosti. Trenutno se provodi jedan monitoring kako se to izgleda, jer vidimo da ima i još drugih opasnijih oblika od ovog lažnog samozapošljavanja. Moramo naravno priznati da je regulatorni okvir još uvijek se nije potpuno uskladio danas, da imamo različite poslovne modele koji se primjenjuju u zračnom sektoru, zrakoplovnom sektoru i da smo uvjereni čak i ako učinimo nešto i postignemo na europskoj razini, vidimo da postoje razno razni trendovi izvan Evropske unije u trećim zemljama ili zemljama kao što su Dubaj ili Emirati koje postaju zapravo zemlje zastave zato što su najpovoljnije zračnim kompanijama pa se pretvaraju njihove domaće baze a tamo ne možemo kontrolirati još uvijek situaciju. Jedna od mojih zaključaka je da sasvim sigurno nam trebaju i pojačano regulacija zakonska samih letačkih škola kao i obavezan staž. Zašto? Zato što je jako su veliki troškovi naravno obrazovanja pilota prije nego što ih se može staviti i pustiti da samostalno lete i mislimo da bi nisu uvijek se zbog toga pridržavali svih onih maksimalnih sigurnosnih standarda i koliko bi trebali imati obrazovanje i koliko bi trebali imati još kasnije staža a s obzirom da je to vrlo, tu imamo trendove da se to čak i skraćuje zbog silne skupoće te edukacije i osim toga imamo velike razlike između različitih letačkih škola, pilotskih škola. Prema tome mi mislimo da bi trebale, e onda imamo i druge faktor, treba harmonizirati. Zatim, treba naći jedinstvene povezne faktore, zatim treba u svakom slučaju jako insistirati na radnom vremenu, odnosno vremenu letenja kod pilota i ograničiti ono koje ne mogu odletiti, tako da moraju imati svoje periode odmora, dakle njihovo radno vrijeme, vrijeme letanja treba strogo nadzirati i kontrolirati i zatim treba na kraju uh, u tu diskusiju koju vodimo involvirati sve dionike koji sudjeluju u tome. I ne bi trebalo sve ove štetne iskustva E, pustiti da propadnu, pogotovo iz morskog što smo imali prometa, morskog sektora, tamo smo imali priče i o tim ekološki štetnim pojavama i o različitim standardima sigurnosti koje se moraju održati ili recimo o borbi protiv socijalnog dumpinga i bilo čeg drugog. Sve te vrijedna iskustva koje smo imali u pomorskom sektoru nismo im pustiti da propadnu, nego trebamo prenijeti i na pomors i na e, zračni sektor. Hvala vam lijepo na ovoj studiji i na ovom vrlo zanimljivom predavanju. A sada imam e, popis govornika, prvo kolega Đoršpah. Onda Deidre Klun. Ladies first, dakle prvo dame imaju riječi kao što kažemo uvijek ste pravi džentlmen. Dakle, mi smo se htjeli naravno zahvaliti profesoru Jorensu na ovoj vrlo impresivnoj prezentaciji i anketi koju je proveo mesto među više od šest tisuća pilota, što znači to su vrijedne i gomila vrijednih informacija koje ćemo moći ovdje i koristiti dalje. Iznenađena sam da je 79, gotovo 80% pilota zapravo ima te nekakve različite ugovore o zapošljavanju, nisu stalni zaposlenici u klasičnom smislu te riječi, kao i njihovi, dakle vrlo često i atipičnih oblika zapošljenja, kao i njih, članovi njihove posade. I to u, dakle mi tu govorimo stvarno o atipičnom zapošljavanju koje se zasniva na različitim oblicima ugovora. To je dakle jedan za nas iznenađujuće, ali očito je to jedan trend koji raste i koji se povećava. Imamo puno pozitivnog što smo ovdje vidjeli, ali znamo da je tu ima različitih drugih trendova, to je globalno tržište na kojem dolazi do najraznovrsnijih razvoja. I osim toga vidimo da se i domaća baza, kućna baza mijenja i da to ponovno ovisi o troškovima za zračne kompanije. A atipično zapošljavanje bi možda mogla se odraziti sigurno i na sigurnost, ali i na druge vidove posla. I posade, mislim, pilot sasvim sigurno treba imati zadnju riječ kod svih odluka vezanih za sigurnost putnika i zrakoplova. Prema tome moramo još dublje razmotriti šta se događa, da li je pilot zaista bio samostalan u radu ili je bio, tu moramo biti vrlo odlučni, ili je pilot bio na razne načine primoran ili da ne kažemo nešto gore na koje kakve odluke. Dakle, mislimo da je to ona crvena linija preko koje se ne može, a to je sigurnost preći i činjenica da nema jednostavno dovoljno pregleda. Recimo u nekoj zemlji imamo jednu posebnu zračnu liniju i odlaze vrlo često piloti moraju mijenjati zrakoplovne kompanije, mijenjati svoje oblike ugovora i mi kao odbor moramo to uzeti na znanje i to se nazavno mora kontrolirati. Ako netko želi letiti po Europi ili iz Europe u Ameriku sljedećeg tjedan, trebamo zapravo jednu kontrolu svih pilota uspostaviti i to je jedna tema kojom se moramo ovdje u parlamentu pozabaviti. Naravno u cilju jačanja sigurnosti. Mislim da ovdje u ovoj studiji koju smo vidjeli ima bila jako, jako puno vrlo korisnih informacija koje će nam puno pomoći da se pozabavimo sigurnošću i kako ćemo recimo isto tako vidjeti razne stvari koje se odnose na tržišno natjecanje ako imamo posade koje su recimo imaju svoju stalnu bazu, svoje stalno mjesto prebivanja negdje izvan Europe i po takvim atipičnim ugovorima se zapošljavaju, kako se onda to reflektira na tržišno natjecanje i opće na ferkom e, konkurentnost u Europi. Hvala lijepa, sada kolegica sada kolegica Lajala Sender. Hvala vam puno i ja vam želim zahvaliti na ovoj studiji koju ste nam ovdje prezentirali. Mislimo da je to bilo sjajno, ali mislimo da imamo još uvijek vremena kako bi ove pogoršanje e, radnih uvjeta u tom sektoru zrakoplovstva ipak uspjeli malo ublažiti. Mi smo mislili da imamo probleme u cestovnom prometu, ali čak i kamioni i teretna vozila imaju tahografe i to digitalne na kojima se točno danas može iščitati koliko je ko radio, koliko je ko spavao, kolika su dakle vremena vožnje, vremena odmora i tako dalje. Prema tome čak i kod njih postoje nek veće kontrole, ali u odnosu na ovo što smo čuli o pilotima. I sad ne znamo recimo šta je s pilotima, e, kako kako je pilot, kad je pilot spavao, kad nije, kad se odmaro, koliko je letio, s obzirom na te čudne uvjete zapošljavanja. Ja znam recimo za pilote primjerice u Barceloni, da su tamo čak spavali u svom vozilu, u svom autu na parkiralištu zračne luke, aerodromno i onda svi se tamo malo odmorili i letili dalje. Dakle, vidite, zna biti jako, jako delikatnih, čudnih i ako hoćete opasnih situacija kod tog odmora pilota. Mi se zahvaljujemo na ovoj studiji koja je bila zbilja krcata bogatim informacijama, bogata informacijama koje su nada sve korisne. Kako i na kraju bitno je naravno ne samo pobrinuti se da svi naši putnici e, ostvare svoja prava, nego na prvenstveno uvijek da sigurno stignu kamo su krenuli. Još jedno pitanje, vi ste puno govorili o slobodnoj profesiji, dakle freelancerima, slobodno zaposlenim ili tako, pogotovo kod mladih pilota koji se dakle angažiraju na bazi slobodnjaštva. I sad me zanima kako izgleda, recimo, da li ima tu puno konkurencije, da li njih i agencije koje posjeduju radnu snagu znaju angažirati pa onda preprodati, da tako kažemo pod navodnicima, zračne kompanije ili ih se direktno angažira. Kako izgleda onda recimo sastav čitave posade, jer upravo taj sastav u kokpitu je jako bitan. Sastav posade određuje puno toga što djeluje na sigurnost putnika i svih u zraku. Ali da li se to onda unaprijed oni sastavljaju, da li već imaju, da li on dobije, ako je uzmu preko agencije, već kompletno sastavljenu posadu ili na licu mjesta je sastavljaju to nas zanima. Zatim, pitanje izobrazbe, edukacije pilota. Sami ste rekli da bi tu trebalo kontrolirati da su oni da, dovoljno educirani imaju dovoljno iskustva, jer u zadnje vrijeme smo vidjeli drugčije trendove, kao što ste u studiji predstavili. A sada, recimo, u razgovoru sa mladim pilotima ne zanima iz tih razgovora da li je jasno kako su plaćeni, da li su kako nastupaju, jesu oni kopiloti dok ne postanu kapetani i da li oni recimo možda čak volontiraju e, bez ikakve nadoknade kako bi stekli kao praktikanti, kako bi stekli e, besplatno ipak taj staž koji im je potreban. Ili su recimo da bi došli do svojih e, letačkih dozvola koji idu naravno u stupnjevima, da li onda čak lete kao asistenti, kao da kažemo pripravnici, rade tamo i još plate za to što je isto tako dosta neshvatljivo kao plate ili e, flight ticket ili kartu za let ili to plate u obliku školarine neke. Zatim, kako mislite da će se u Europi dalje razvijati te škole? I regulacija u tim pilotskim školama, odnosno različitim mjestima za njihovu edukaciju. Jer čak kako mislite tu harmoniziranu regulaciju donijeti? pravni standardi, da, kako bi se recimo sa pravnim standardima sve uskladilo. Hvala, a sad e, kolegica Foster. Hvala lijepo. E, želim izraziti dobrodošlicu i zahvaliti na ovom izvješću. Ali mislim da je zaista pokriveno kompletno sve što se tiče zračne industrije i zapošljavanja. A to je bilo bitno za nas liberalizacija je zapravo počela već 80-ih i tada su najveći, to je bio British Airways, tada je jedan od najvećih strašnih prevoznika je počeo liberalizirati. Tada smo imali charter letove i imali smo normalne letove u linijama, prosite. Dakle, imali smo te legitimne, klasične mreže koje su imali svoju mrežu stalnih linijskih letova i, i I onda šta, imali smo izbor ali mogli smo i birati ljude koji će letiti, imali smo tadašnji doba ogromne količine turista koje smo prevozili i govorili smo, zapravo gledali smo kako neki ljudi zahvaljujući čarterima su prvi put mogli si priuštiti let. I mislim da je tu jedan fantastičan razvoj napravljen. I to moramo dakle u taj kontekst staviti prije nego što počnemo govoriti o tome kako je, šta je tu sve strašno u tome da je liberalizirano to tržište. Jasno da imamo te no frilove, da imamo te nisko budžetne, ali gledajte, njihovi podaci već govore, govore svoju priču. Ja ne radim za njih, ne radim im reklamu. Oni imaju više od 80 milijuna putnika godišnje. Oni su apsolutno regulirani, oni imaju dobru kvalitetu za svoju cijenu koju naplaćuju, imaju sjajnu povijest sigurnosti, dakle imaju jako visoke standarde sigurnosti i do sad jako dobro iskustvo. I to nije samo u Engleskoj tako, ni u Europi, nego prilično globalna. Inače, to je taj razvoj kojeg smo mi imali. I mi ne možemo ništa nakon 40 godina od kad je počela te liberalizacija učiniti protiv toga razvoj zbog čega vam govorim. I zato što sam prilično zabrinuta, ne zato što je neko tu servirao jedno izvješće da možemo vidjeti različite modele ugovora za pošljavanje u tom sektoru. Nego zato što mi se čini da to sve skupa ide u, jedan, u jednom pravcu koji graniči sa čudnim stvarima gdje će se zbog sigurnosti možda ograničiti uopće ono što tržište treba ponuditi. I mislim, na kraju krajeva imamo, oni tvrde da sigurnost stradava zbog ekonomskih odluka, ali ja nisam nikad na to naletila u svom životu, jer to se radi o profesionalcima ljudi, tu su profesionalci sa specijalnim dozvolama, tu postoje zakoni i regulacije kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini i što se tiče ono kako se oni školuju i kako će letiti, napokon i njihova glava je u pitanju. A što se tiče njihovih vremena odmora i letenja, pa isto tako i oni imaju svoje sindikate koji ih zapošljavaju. Ja ne kažem da sve što je ovdje izneseno e, krivo ili da vodi u krivom smjeru, jer ima naravno situacija kada radni uvjeti nisu tako dobri kako bi trebali biti. I naravno ne mislim da trebaju ljudi se kompletno oglušiti o sve ne bi trebali stvari u nacionalnom zakonodavstvu koje regulira njihove stvari propustiti, dakle njihov zračni promet, trebali sve progutati što dolazi, naravno da ne. Ali, generalno uzevši, mislim da je dobro da smo čuli ovo izvješće, no ja zbilja lijepo je da su tu čak čitav niz tema je otvoren kojima se treba razmišljati kao trendove za budućnost promatrati, ali vi ste spomenuli recimo i EasyJet. I EasyJet znamo da ima svoje sindikate i oni zapravo i svi imaju desetljećima svoje deset sindikate koji ih zastupaju. I prema tome, tu imamo razne stvari, oni se sigurno brinu o većini ovog. Moje pitanje bi bilo tko se recimo služi ovim ugovorima sa nula radnih sati. Vi ste ovdje iz ovog izvješća čak se tu pozvali na britanske neke kompanije, jesam iz Velike Britanije, prema tome treba mi dalje podaci i to detaljirani podaci mi trebamo, možda će nam kolegi dati. Mislim da ovdje imate jako puno e, vrlo dvojakih i vrlo nejasnih informacija de facto, odnosno informacija koje nas vode u dva smjera. Dakle, sve svemu bilo zanimljiva, zanimljivo, lijepo od vas da ste došli, ostavilo me se, ali međutim sa puno više pitanja nego što sam dobila odgovore i nisam nešto posebno naučila, moram na kraju reći. I ne znam kud uopće ide ovo izvješće, ova analiza i ne znam koji su vaši ciljevi. A što se tiče još edukacije pilota, mislim da sve škole pilotske, isto tako imaju jedan dobar reguliran kon, reguliranu kontrolu jer inače ne bi mogli davati pilotske licencije izdavati njihove diplome i to nacionalne vlasti na području kontrole zračnog prometa i svega u tom sektoru kontroliraju vrlo strogo i vrlo uredno te škole prema tome ja uopće ne vidim da je tu bilo kakav problem Možda sigurno će biti pilota koji ne vole ugovore prema kojima rade, a bavite se time, ali apsolutno, mislim, izvan toga imam čitav niz drugih pitanja koje nemamo sad vremena obraditi. A u tjednu svih tjedana, kad smo imali vrlo teške okolnosti i kada smo u proteklih mjeseca imali općenito u tom zračnom sektoru puno tragičnih nesreća, a ovog tjedna je to još kulminiralo sa ovom nesrećom u Europi, da mislim da u ovakvom tjednu, počeši dakle od nestalog malezijskog do ove najnovije nesreće, mislim da onda moramo znatno više, znatno realističnije govoriti, pogotovo kad, smo, kad je u pitanju sigurnosti, ne vjerovati da će sad e, svi oni bez glave djelovati i kompletno sigurnost zanemariti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad sam se ja stavio na popis govornika. Što se tiče vremena letenja za pilote, imali smo već i raspravu o tome i ja sam tada već rekao da ne želim da za mene vozi pilot koji možda već 24 26, 6, 30 sati uh, je budan zato što je vrijeme čekanja jednako kao i vrijeme letenja i zbog toga sigurnost treba biti svakako na prvom mjestu. Ono što je rekla Jackie Foster o tržišnom natjecanju, kako se ono promijenilo, cijene su se spustile, da, ali mi znamo na uštup koga. Naravno da prije 20 godina nije bilo ni u gostionicama konobave koji su bili samostalno zaposleni, a sada ih ima. Zašto? Naravno zato što se su se tako snizile cijene, od koje je snosio taj teret. Mislim, trebamo to gledati na taj način. A e, ovaj broj putnika, 80 milijuna ljudi koji godišnje putuju sa Ryanairom, mislim, e, Ryanair je E, imao negativne e, brojke od 300 milijuna, a zatim je na, kraju godine prošle rekao da je imao dobit od 500 milijuna eura. Odakle je došao taj novac? Mislim, 500 milijuna poreznih obveznika svake godine uplaćuju 30 milijardi eura upravo u tu svrhu da te cijene letova budu toliko jeftine, jer oni te aviokompanije ne plaćaju poreze. Mi, samo evo recimo za Njemačku, imamo 32 e, zračne luke, od kojih je 17 luka trenutno u minusu. A na primjer kada imamo željeznički kolodvor koji je u minusu, onda se on odmah zatvara, dok takve zračne aviokompanije koje su negativne i dalje posluju, zato što to sve snosi porezni obveznik. To svakako treba uvijek iznova kritizirati, mi tu želimo imati pravedno tržišno natjecanje, ne nepravedno, prije svega ne u korist onih koji su klimatski gledano e, loši za okoliš od drugih. Zbog toga mislim da je dobro da se pokažu te razlike e, i naravno potrebno nam je tu svjetska regulativa, ako ne i samo europska, jer ja nemam ništa od toga ako platim e, svoju kartu za let e, vrlo jeftino, ali zatim je to moj zadnji let. Evo sada je sljedeći govornik Dominik Rike. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, zahvaljujem vam gospodine na vašem izlaganju. Vrlo sam zapanjen zato što nešto uopće nije spomenuto niti u studiji, niti od strane mojih kolega. To je nešto što mene zapravo najviše zakuplja. Dobro smo shvatili da sve više imamo tih nekakvih praksi inženjerstva kako bi se u navodnicima pokušavali optimizirati socijalna pravila, kako bi se moglo raditi pod uvjetima koje ste vi upravo iznijeli. Dakle, piloti se zatim nađu upravo u tim situacijama koje ste naznačili. A to već pokazuje da koliko je god velika učinkovitost e, regulative vezano uz e, socijalna prava tih radnika, vezano i uz zračnu sigurnost, da je zapravo sve to ovisno kod mene od, onog, od one osobe koja leti avion, o pilotu. Naravno, postoje socijalni aspekti koje smo razvili, a postoje i sigurnosni aspekti i vidimo koliko su te dvije strane povezane. Dakle, ako imamo pogušanje socijalnih uvjeta, socijalnih i radnih uvjeta za pilote, za osoblje, onda to ugrožava svakako i sigurnost. Mislim da se slažemo da imamo razna tumačenja. Jackie Foster kaže da ipak ne bismo trebali previše stigmatizirati te neke aviokompanije, ali ipak vidimo da postoji jedan razvoj, jedna tendencija za takvo inženjerstvo pri zapošljavanju koji dovodi do toga da imamo sve manje povjerenja vezano uz to da li osoba koja leti doista ispunjava se sigurnosne propise. Da. A isto tako Nismo još govorili o sigurnosnom aspektu. Jesmo li sigurni u sposobnost ljudi za upravljanje zakopovom, a čak i kada to jesmo, jesmo li sigurni da su osobe koje su tamo takve da u potpunosti ispunjavaju sve sigurnosne uvjete. Mislim, e, postavljamo se pitanje vezano s vrlo okrutnu zakupovnu nesreću do koje je došlo e, prekjučer, ali ako vidim te rasprave, onda evo sada se postavlja pitanje je li se e, pilot zaključao u kabinu kako bi počinio samobojstvo. Dakle, što manje znamo, ne možemo znati koja je sigurnosna situacija tih pilota. E, njihova psihološka stabilnost, pa isto tako i e, njihovo porijeklo, naprimjer ako dolaze iz storičkih krugova i tako dalje. Dakle, ako postoje tri posrednika, ako postoji vrlo brza rotacija, primjerice pilota, ako, ako ne postoji e, dodatni aspekti stabilnosti za neke aviokompanije. Na primjer, aviokompanije su imale prije pilote koji su sjedili doista od samog početka. Oni su poznavali te ljude, znali su dakle dolaze. Ja se sjećam jednog tog lika pilota koji je kao jedan dobar e, otac, e, obiteljski čovjek. A sada imamo tu socijalnu praksu, to inženjerstvo, gdje dolazimo u ekstremnu nestabilnost za pilote koji su zaposleni u ovakvim ugovorima. To postavlja neke socijalne zabrinutosti, ali i pitanja vezane uz sigurnost. Jer se onda pitam jesu li te osobe koje upravljaju tim zakupovima prošli provjeru da na neki način iz nekog razloga namjerno ne odluče preusmjeriti zakoplov. Imamo dvije, tri zakupovne nesreće koje su dosta misteriozne, o kojima ne znamo mnogo i možemo se uvijek pitati što se tu događalo u kokpitu to možda nije zbog tih uvjeta veznih s pretjerano, pretjerane satove leta, već zbog toga što se pitamo tko je taj pilot, znamo li njegovo mentalno stanje, je li on doista siguran. A vidimo da kada dođe do takve destabilnosti, do takvog načina zapošljavanja i e, upravljanja pilotima, da se onda tu ne postavlja samo sigurnosno pitanje, niti socijalno pitanje, već e, doista one fizičke sigurnosti u zakupovu, dakle fizičke sigurnosti putnika koji putuju jednim zakupom. A to je jedan aspekt koji me jako zabrinjava. Dakle, kako za opću sigurnost, tako i za sigurnost putnika. Pitam se hoće li si putnici sve češće postavljati pitanje kako, su zapravo ti piloti koji upravljaju tim zakupovima. Hvala lijepa. Sada, gospodin Bahman. Da, hvala lijepa, dragi kolega. Malo sam vas prije smeo, ali mislio sam da ćemo prvo imati sastanak koordinatora i zbog toga sam u tom trenutku odustao onda od riječi. Zahvaljujem autorima studije i mislim nasuprot gospođe Foster da bi danas u našem svakodnevnom radu trebali imati dokument na koji ćemo se moći kasnije onda referirati, jer za mene se to pitanje zapravo ne postavlja, no bilanca da su ti atipični modeli, oblici ugovora, nešto što jasno ograničava uvjete zapošljavanja i uvjete plaćanja za pilote. Ako tu to usvrdimo, onda moramo ići još korak dalje i vidjeti da su ta ograničavanja uvjeta zapošljavanja i isplate plaća nešto što jasno ograničava i sigurnost. To je ono što je upravo naznačio i kolega Rike. To je pitanje koje se za mene postavlja i gospodine predstavitelju s pravom ste ukazali na to eh, pomoću tih delegiranih akti gdje smo prije nekog vremena upravo pokušali napraviti taj napor, ali nismo uspjeli ostvariti uspjeh. Ovdje se jasno postavlja pitanje sigurnosti. I ako zatim u istom trenutku kažemo da želimo imati najveću moguću sigurnost, da ne želimo imati ograničavanje sigurnosti, onda mislim da imamo razloga za, za analizu konkretnih slučajeva koje zatim možemo graditi u naš svakodnevni rad. Na primjer, ovo me je iznenadilo vezano uz um, institucije koje obučavaju pilote, to me je natjeralo na razmišljanje, pa isto tako i satovi letova pilota, to nam je poznato, to je i dalje tema koja nije rješena na zadovoljavajući način. A za mene se naravno postavlja i pitanje vezano u slobodu uh, osnivanja poduzeća. Te mjere su prije svega usmjerene na to da se izbjegnu porezi u određenim državama članicama. To je kao prvo zato, ali kao drugo isto tako i naravno da se jasno zaobiđu stroga socijalna pravila. I tu mislim da bismo trebali naznačiti jednu granicu ta granica znači da moramo raditi na vrlo oprezan način. Tu se radi o europskom modelu koji je doveden u pitanje. U Europi imamo model koji se temelji na sigurnim radnim uvjetima, na socijalnim aspektima, na e, dobrim okolišnim standardima. Taj model se sada dovodi u pitanje čim se poduzeća nalaze u globalnom natjecanju. Dok se radi o djelovanju unutar Europe, to se pitanje ne postavlja u tolikoj mjeri, ali čim postoji pritisak sa tržišnog natjecanja iz globaliziranih tržišta, onda, kao što sam već dakle, taj pritisak raste. I možda još jedna zadnja točka. U ovoj studiji smo spomenuli jedno pitanje vezano uz zastave pogodnosti. Dakle, imali smo jednaku situaciju tu kao i u plovidbi na visokom moru i tu smo u zadnje vrijeme uspjeli naći neka rješenja. Uspjeli smo izgraditi model gdje bi se ti, te zastave sada mogle ukloniti. A mislim da bismo to isto trebali ostvariti i na području zakoplovstva. Još jednom hvala lijepa i zasigurno ćemo moći iskoristiti neke točke iz ove studije u našem svakodnevnom radu. Hvala, sada Gabriele Pons. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju i ja želim zahvaliti na današnjem izlaganju, na predstavljanju općenito ovih struktura zapošljavanja. Za mene zasigurno najzabrinjavajuće upravo ono što upućuje na sigurnost. To pokazuje da atipični modeli zapošljavanja vrše ogroman pritisak na pilote, sve je to povezano sa slabom zaštitom od otkaza što ih dovodi u e, osjetljivu gospodarsku situaciju koju se zatim održava i na sigurnost, za sigurnost, to su kolege već naznačili. I zapravo to ne bismo trebali trpjeti unutar EU, mislim da bismo se u odboru Tran još trebali i detaljnije s ovime pozabaviti, a zahvaljujući ovoj studiji imamo sada za to više temelja. Imam i neka konkretna pitanja što možemo učiniti protiv toga. Kao prvo, kako procjenjujete mogućnost da se e, ti takozvani ugovori pay to fly zabrane kod pilota ili da se barem ograniče? I kao drugo, slažete se sa mnom da trenutno europsko zakonodavstvo pruža previše mogućnosti da se iskoriste određene rupe kako bi se putem e, premještanja poduzeća mogle izbjeći socijalni e, radni uvjeti i njihova kontrola. Hvala sada Werner Kun, Gospodine predsjedavatelju, zahvaljujem i na tome što upravo u ovom trenutku imamo priliku voditi ovakvu raspravu. Svi smo još uvijek pod dojmom i djelomično u šoku zbog teške zrakoplovne nesreće do koje je došlo prekjučer kada smo imali 150 usmećenih osoba, djelomično i velo mladih i zbog toga mislim da je potrebno da kao prvo raspravimo o tome kada se radi o zračnoj sigurnosti unutar europskog zračnog prostora, ali isto tako izvan toga, dakle kako tu sigurnost možemo najbolje zajamčiti. Tu zasigurno treba uzeti u obzir i socijalne aspekte, Ovdje se radi i o tome da smo imali vrlo tešku raspravu o ograničavanju vremena letova za pilote i e, vremena za odmor za pilote, prije svega kada bi se radilo o međukontinentalnim letovima. I tu imamo zakopove koji su eh, na visokoj razini tehnologije i to je isto tako povezano i sa školovanjem pilota. Dominik Rike, mislim, tu naznačio nešto jako važno, a i Jackie Foster, koja je vrlo iskusna na tom području, dakle kako se sa osobljem članovima posade i, pilota i pilotima tu postupa obuka pilota, zračnih kapetana je nešto što je alfa i omega i za to se mi kao europski političari moramo boriti, da imamo jednake standarde, jednaka pravila vezane uz njihovu obuku ako već ne postoje i da zajedno sa organizacijom EASom prepazimo na to da imamo izvrsnu obuku za pilote. To je glavno a zatim da oni moraju imati odgovarajuće iskustvo, dakle određen broj satova leta i isto tako obuku u zračnim simulatorima, da hitne krizne situacije mogu proraditi na razno razne načine, to je svakako neupitno. Ali posebice sada kada imamo ove nove kategorije zakopova koji su elektronički upravljani, vidi se da se ovdje djelomično uklanja pilot kao upravitelj zrakoplova. Imamo sustave za izbjegavanje sudara, imamo mnoge druge sustave i kokpit se pretvorio u veliku elektroničku postaju. Situacija je za pilote u kokpitu kada dođe do krizne situacije jako dramatična. I mislim da Dominik Rike ovdje ima potpuno pravo da bi piloti ne samo što se tiče njihove fizičke spremne, već i što se tiče njihovog mentalnog stanja moraju biti dalje u samoj srži naše pažnje, a i da bi njihova obuka trebala biti takva da se oni u tako teškoj situaciji sa e, bojaznom pred smrti koju oni sami imaju i koja se prije svega i njih tiče zato što oni naravno znaju kakva izgleda situacija u kokpitu da zatim mogu izvršiti odgovarajuće manevre, da mogu osigurati let i to po mogućnosti zajedno sa kontrolnim tornjem. U svakom slučaju, ja vjerujem da imamo tu prepletanje raznih faktora koji su svi zašluzni za osiguravanje zračne sigurnosti koja svakako ne može nikad biti stopostotna, ali letenje je i dalje najsigurniji način prijevoza kojeg imamo na našoj zemlji. To ne pokazuju samo statistike ali mislim da je ipak tu trebamo još i dalje intenzivno raditi i prije svega moramo to europski razgraditi i općenito na sjevernoj poluci zajedno sa Amerikancima, a mislim isto tako i sa jugoistočnim Azijatima. Hvala, Ismail Ertug je sljedeći. Hvala lijepa. Ja sam jako zahvalan na ovoj studiji zato što mislim da ona jasno naznačuje što znači neregulirana liberalizacija i što ona može postići. To su već nekoliko kolega rekli. To je rezultat sve više profita, platiti sve manje poreza, a poduzeća su tu vrlo inovativna, vrlo kreativna i pokušavaju tu naći razno razne strukture i vrlo su uspješna pri tome. Ja sam isto tako zahvala na ovoj studiji zato što nam jasno naznačuje koje su to slabe točke. Jer u našim raspravama, a to zapravo ova studija sada sažima, smo već rekli, a i u drugim formatima, ali nam to nisu vjerovali kada smo e, tako govorili, onda bi nam rekli pa to je socijalisti ili to je zeleni, to nije točno ili to nije baš tako. Ali ova studija pokazuje da sve ono što smo govorili nije krivo. I sada se radi o tome kako ćemo nakon te analize, nakon tog opisa trenutnog stanja, nastaviti dalje. A mislim da je kolega Rike to vrlo dobro rekao, pa i što se tiče pilota. Uspotečeno ja imam i zadnje informacije koje su me naknale da razmišljam upravo u tom smjeru, ali to samo usput e, kao digresija. I, dakle, po mom mišljenju, Europska komisija mora sada slijediti ono što je obećala i mora ovdje iznijeti prijedloge zakonodavstva koje bi a to želim ovdje još jednom reći, utjecali na ove, ove razne varijante. Evo tek nedavno sam čitao o takozvanim dry or wet lizinzima. Ako sam dobro informiran, to su prije svega e, mogućnosti koje su trenutno zabranjene recimo u Americi. Dakle, to znači da se osoblje, a i zakupov može iznajmiti putem leasinga i onda dođe do svega onoga što je rečeno jer na kraju niti ne znam tko leti i to bez licenci, to je onda još ljepše. Djelomično na Njemačkoj imamo takvu situaciju u željezničkom sektoru gdje se putem interneta mogu nabaviti nekakve licence za vožnju. Ne smije do toga doći, stoga mislim da isto kada se radi o takvim vrstama leasinga da to trebamo zabraniti, da moramo naći rješenja kako ćemo postupiti sa ovim virtualnim aviokompanijama. Mislim da ova prezentacija to vrlo dobro dokazuje da pokazuje kakve su te konstrukcije. Mislim, to je, to, je neprihvatljivo, kolege i kolegice. Neprihvatljivo je da imamo poduzeća koje doduše imaju sjedište kod nas, ali koji putem nekakvih e, poduzeća koji imaju samo pošanski sandučić e, ustupaju osoblje i da zatim to osoblje leti nad Europom. Mislim, ja to ne želim i ja mislim da je ovdje izvan sumnje da se tu ne radi o nacionalnosti. Ne, ne radi se o tome. Radi se o tome da kao prvo ti radnici, te radnike ne možemo ostaviti u lošim uvjetima, oni moraju raditi u dobrim uvjetima, a kao drugo poduzeća pokušavaju ostvariti time velike, velike profite, postižu li to ili ne, nije bitno, ali u svakom slučaju moramo naći okvirne e, mjere da to zabranimo. A što se tiče uredbe iz 2008. pod e, brojem 008, tu se radi o pružanju zakopovnih usluga u EU, da e, revidiramo taj tekst i da tu obradimo upravo te tematike, te ih, e, ja se nadam, održivo i dugotrajno riješimo. Hvala sada Karim Deli. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, dragi kolege, svi znamo da socijalni dumping pogađa i e, vrlo jako područje zakoplovstva. Ova studija bi nas trebala natjerati da reagiramo. Zašto to kažem? Zato što smatramo da su mladi piloti danas oni koji najviše pate od e, nestabilnih situacija zapošljavanja i 40% pilota, to treba znati, nemaju izravni ugovor sa svojim e, poslodavcem. Ja postavljam pitanje, kako komisija misli uključiti bolje pravila, prije svega uključ, u okviru paketa o zračnom prometu koji će pristići krajem godine i kako ćemo imati europske mehanizme alarmiranja, dakle mehanizme koji će ukazati na manjkavosti u radu aviokompanija a tu trebamo e, upravo tako nešto. Zatim trebamo isto tako obavezno izvještavanje aviokompanija koje imaju više od tisuću zaposlenika, trebamo imati godišnja izvješća o socijalnim uvjetima, e, naravno vezano uz njihove odnose sa kolektivnim partnerima. Želim podsjetiti da je ovakva vrsta zapošljavanja nešto što izvrgava tim te radnike opasnosti. To isto tako dovodi opasnost našu sigurnost, sigurnost u nas, ali isto tako ugrožava i njihovu sigurnost. Zatim isto tako bih rado e, znala, budući da smo imali odluku Europske organizacije za sigurnost zračnog prometa, dakle organizacija EASA, vezano uz to da osoblje koje leti komercijalnim aviokompanijama može raditi i tijekom trudnoće, tijekom prvih tri mjeseca trudnoće. Treba li podsjetiti da osoblje koje leti komercijalnim zrakoplovima leti u prostoru gdje postoji velika količina stresa, buke, ionizirajuće radijacije, vibracije, neobičajenih e, radnih dana, radi se stoječki i tako dalje. I kako dakle u takvim uvjetima se može natjerati jednu osobu koja je trudna da radi na zrakoplavlja mogućom evakuacijom, a znamo da je zabranjeno da se trudna žena sjedne, na primjer, kraj izlaza u slučaju nužde. To dakle ima i vrlo daleko sežne socijalne posljedice i htjela bih podsjetiti da je ta odluka donesena pod parlamentarnom kontrolom, a ja mislim da bismo trebali doista popisati ne samo ovakve vrste odluka, već isto tako način na koji se donose odluke. Taj način bi trebao biti odgovoran, zato što se tu radi o tom osoblju koje je danas malo u jednom e, pravnom vakumu, prije svega što se tiče njihovih radnih uvjeta. Hvala vam. Hvala. A sada još jednom ima riječ e, profesor Iv Jorens malo kasnimo, pa vas molimo da budete kratki. Iako naravno ste zaprimili mnogo pitanja. Um, e, dakle, pokušati ću govoriti samo nekoliko minuta. Puno toga je rečeno. Ali moram ponoviti da je ovo studija koja se odnosi e, na pilote. Mi bismo dakle htjeli istražiti e, što se dogodilo tijekom posljednjeg e, desetljeća i to smo dijelom i uspjeli napraviti ovom studijom. Naravno liberalizacija je imala dobar utjecaj, svi smo izvukli koristi od toga, ali mi smo također i htjeli skrenuti pozornost na probleme koji, koji bi mogli proizaći iz netipičnih oblika zapošljavanja. E, spomenuti su e, razni e, izvori, na primjer nacionalna izvješća, nacionalnih stručnjaka, vlasti i tako dalje. A s druge strane smo ispitali i pilote. Čuli smo da ne postoje nikakve zabrinutosti da su piloti, profesionalci kao i svi mi, svi se svi postupamo na profesionalan način u našem poslu. Ali naravno čuli smo i od pilota da postoji e, rizik e, pitalo ih se e, je li vas strah, bili ste donijeli odluku kada ste bolesni, hoćete li tada letjeti, što ćete učiniti u pogledu vašeg kopilota i to su bili odgovori koje smo dobili. E, mi bismo još jednom htjeli ukazati e, da e, postoji pitanje u vezi sata rada E, postoje pravila, a zatim i postoji provođenje tih pravila i propisa. E, neke kompanije znaju koliko sati piloti e, lete, ali ne znaju koliko globalnih sati piloti lete. Dakle, piloti bi mogli letjeti za više kompanija. Nitko nema taj globalni priručnik ili knjigu gdje se zapisuju sati pilota. Nitko ne želi reći da netipično zapošljavanje je opasno. E, mi znamo da je ovo dugo izvješće, akademici uvijek pišu takva izvješća, ali neke tvrdnje koje smo čuli ovdje se temelje e, na činjenici da nije cijelo izvješće pročitano. E, postoje li problemi sa školama za letenje? E, piloti su spomenuli da postoje problemi e, postoje probleme, problemi u vezi kontrole e, leta Dobili smo čak i reakcije od škola letenja u tom pogledu, pa smatram da to ne možemo ignorirati. Htio bih još nešto reći. Mi znamo da novi pravni okvir EU-a funkcionira u određenom smislu u e, svakom e, slučaju e, bogus zapošljavanje se mora podvrgnuti simulaciji to jest ispitivanju moramo vidjeti događa li se to u državi članici i moramo provjeriti tu situaciju i pozabaviti se svim aspektima toga ja e, vjerujem e, da postoji volja svih sudionika ovog sektora e, da razmotre i propise Europske unije. Znamo da su postignuti napreci u tom pogledu, ali to nije dovoljno i pogotovo iz europske perspektive mi smo već primijetili da se svakodnevno događa e, to da kompanije idu dalje od Evropske unije, to jest da gledaju na stvari iz drugčije perspektive. E, riječ je tu i o liberalizaciji, postoje neke negativne posljedice e, toga. Ja naravno volim letjeti e, letom koji je jeftiniji, ali htio bih također i znati da letim zrakoplovom gdje se sve nije temeljilo na trošku koji se odnosi na pilota i kabinsko osoblje. Zahvaljujem. Da. Hvala lijepo profesoru na ovom predavanju. Hvala sam sudionicima na raspravi, na vašim pitanjima. po temi se to eto baš dobro uklopilo u ovo teško razdoblje, ovo teško vrijeme, kao što je kolega Kun već rekao. Nismo to predvidjeli, tako je ispalo, ali još jedan puta se potvrđuje da sigurnost mora biti naš e, vrhovni prioritet. Naravno da nema 100% sigurnosti nikad kao ni u čemu, ali barem moramo činiti svoj maksimum. A sada prelazimo na sljedeći dio našeg, sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je, prelazimo i na drugo područje, to je područje turizma. molim kolege iz turizma da nam se pridruže gore na podiju. Ne, Also wir kommen dann zu unserer Dakle, prelazimo na današnju sjednicu naše radne skupine o turizmu. Tema tema sjednice je vizna politika koja je naravno vrlo, vrlo važna za čitav sektor turizma. Kao što znate, upravo se u Libe odboru raspravlja o različitim prijedlozima koje, dakle komisija je dala dva predloga zakona koje bi trebali koji bi trebali malo liberalizirati, i olakšati cijeli režim ribiza. Dakle, sam mi moramo donijeti svoje stajalište na naš odbor, a u listopadu se očekuje da će se u Libe odboru glasovati o tom stajalištima kompletnom paketu naših stajališta. Zbog toga čim budemo imali e, izvjestitelje za tu temu, mi ćemo nastaviti i na zakonodavnom poslu u našem odboru Tranu a socijaldemokrati moraju u svom klubu zastupnika imenovati tog izvjestitelja. Sada bih riječ dala e, ko predstavnicima komisije i DG Home, gospođi Belindi Punk. Ako ona nije tu, a kao što nije, onda će gospodin Palmen, također kao voditelj referade u e, DG Home, preuzeti riječ. E, hvala gospodine predsjedavajući. E, ja radim u DG Migration i Home Affairs i bavim se e, vizama. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje jutros. E, kao što ste rekli, vizna politika je nešto čime se uglavnom bavite u okviru odbora LIBE, ali lijepo je vidjeti da možemo dobiti potporu u ovom odboru, osobito kada je riječ o turizmu. Kao što znate, gotovo prije godinu dana komisija je donijela e, vizni paket koji se sastoji od tri elementa. Kao prvo, e, tu je evaluacija zakonika o vizama i e, na koji način se taj zakonik provodio tijekom protekle tri godine. Zatim su tu i prijedlozi kao prvo reforma zakonika o vizi, to jest preinaka, a zatim je tu i prijedlog e, za potpuno novu vrstu viza. E, ja bih e, se kao prvo htio pozabaviti temom koja će najviše zanimati ovaj prijedlog i dati vam prikaz preinake zakonika vize. Glavni cilj politike o vizama je uvijek bio i to u velikoj mjeri e, spriječiti nezakonite imigracije i e, zaštititi sigurnost šengenskog područja. Međutim, posljednjih godina je dodani novi e, cilj viznoj politici. Mi bismo trebali pokušati potaknuti gospodarski rast u EU tako što ćemo dovesti što je moguće više ljudi u to područje E, stoga je 3. travnja prošle godine komisija donijela prijedlog o preinaci. Pokušali smo uspostaviti e, ravnotežu između ova dva cilja. E, želimo da vizna politika potpomogne gospodarstvo u Europskoj uniji, da privučemo što je više moguće ljudi, ali i želimo zaštititi sigurnost šengenskog područja. E, ja sada neću ulaziti u detalje onoga što smo predložili, to je previše tehničko. Iznijeti ću samo glavne crte ovog prijedloga. E, mi smo pokušali e, razlikovati između vizne politike, to jest nepoznatih ljudi, onih koji se prijavljuju za vizu po prvi put i ljudi koji su se već prijavljivali za vizu. E, ljudi koji e, podnose zahtjev po prvi e, put morati će prolaziti kroz cijeli postupak, to jest morati će se uzeti njihovi otisci prstiju, morati će predati svu potrebnu dokumentaciju i će do procjene za izdavanje vize za jedan ulazak E, mi znamo također i e, da se mnogo ljudi e, već prije prijavilo za vizu i to više puta. Stoga moramo razmotriti te ljude koji su prije dobili pozitivan odgovor. Oni bi trebali dobiti automatski vizu i to vizu za duži boravak. Naravno, mi se oslanjamo na e, vizni informacijski sustav koji se trenutačno pokreće. E, kada se potpuno pokrene, e, onda će podnositelji zahtjeva morati dolaziti do konzulata ili veleposlanstva poslanstva gdje će predati zahtjev, ostaviti svoje otiske prstiju i gdje će se slikati. Ovi podaci će se čuvati u bazi podataka pa će biti veoma lako za države članice članice u budućnosti e, da e, provjere je li podnositelj zahtjeva ovdje bio e, prije, je li dobio vizu na zakonit način. Komisija predlaže da ako tijekom proteklih e, dvanaest, e, ako je prije, prije tijekom proteklih 12 mjeseci dobio dvije vize da sada treći put dobije e, treću vizu koja će duže trajati. Na taj način bi se toj skupini ljudi olakšalo Naravno, ako e, su e, tijekom protekli 12 mjeseci e, dobili pozitivan odgovor. To bi bio jedan od glavnih temelja koji smo unijeli u naš prijedlog. Međutim, mi smo također i uvrstili nekoliko manjih inovacija ja ću spomenuti te inovacije jer smatram da je to veoma značajno za turiste. Kao prvo predložili smo skratiti vrijeme čekanja za odobrenje zahtjeva s 15 na 10 dana. Kao što znamo većina zahtjeva se za sada i obrađuje u roku od 10 dana. E, mi smo također e, i e, produžili vrijeme za podnošenje zahtjeva za vizu sa tri na šest mjeseci. To jest ljudi obično planiraju odmor u posljednji trenutak pa neće morati čekati u redovima u konzulatu. Želimo također i osigurati e, suradnju e, kako e, bi se mogli predati zahtjevi u što je više moguće mjesta. Postoje još uvijek zemlje gdje je prisutna samo jedna država članica u svijetu, a možda čak i niti jedna. Ako jedan podnositelj želi ići u određenu zemlju, a u njegovoj zemlji ne postoji konzulat ili predstavništvo te zemlje, mora otići u najbliže predstavništvo te zemlje. E, mi e, predlažemo da se zahtjev može predati i u drugu, e, to jest u predstavništvu druge države članice koja je u Schengen, u području Schengena. Naravno sve to ovisi o tome koje države članice imaju predstavništvo u tim e, državama. Tu su također i neke sporne inovacije. Ja smatram da je to posebno značajno za turizam. Predlažemo da se dopusti državama članicama da izdaju vize na vanjskim granicama za privremen boravak kako e, bi se e, potaknuo turizam E, trenutačno e, Grčka provodi jedan pilot projekt e, na granici s Turskom. Mi želimo unijeti pravnu osnovu u zakonik o vizama kako bi sve države članice mogle upotrijebiti tu mogućnost izdavanja viza na vanjskim granicama, što se inače radi samo u iznimnim okolnostima. Ja bih na posljedku htio spomenuti e, da se spominje također i e, pojednostavljivanje izdavanja viza za članove obitelji. E, moramo uskladiti sva pravila koja se odnose na to u Europskoj uniji. To se mora odnositi na sve e, građane koji imaju pravu, e, imaju pravo na slobodu e, kretanja, ali i na one koji nemaju prava na to. To je prijedlog za preinaku zakonika o vizama. Ja sam rekao da planiramo još nešto, to je potpuno nova viza, takozvana Turing viza, viza za privremeni boravak E, na taj način će podnositelj zahtjeva moći kretati se unutar područja Schengen u tijekom jedne godine i produžiti to za još jednu e, godinu. Kao što znate, za sada se e, može ostati najviše 19 dana u roku od 180 dana. Na taj način će podnositelj zahtjeva moći boraviti u području Schengena cijelu godinu, ali postoji jedan preduvjet za to E, nositelj te vize neće moći ostati u pojedinoj državi članici duže od 90 dana. E, ova viza je također zanimljiva za e, turiste već sada postoji mnogo ljudi koji žele putovati Schengen, Schengenom, ali naravno ne mogu zbog postojećih pravila. Ako se usvoji ova viza, onda će oni moći putovati i ostati u tom području godinu dana. To će odgovarati i turistima, ali i drugim kategorijama putnika koji su možda na turnejama u tom području i imati će korist koristi od te vize. E, da zaključim. Ja mislim da su oba prijedloga e, velika prekretnica e, u viznoj politici Europske unije i u načinu kako potaknuti mobilnost pomoći će da se pojača gospodarski rast te će pomoći i u drugim mjerama E, mi želimo pružiti pomoć legitimnim putnicima i e, značajno ćemo skratiti e, vrijeme obrade zahtjeva, ali i ćemo pomoći podnositeljima zahtjeva. Da zaključim. O ovim prijedlozima se trenutačno raspravlja u vijeću, ali u Europskom parlamentu u okviru odbora LIBE. E, to je veoma dug postupak. U vijeću smo došli do točke e, kada razmatramo kompromise moram vam reći da e, mnogi prijedlozi komisije nisu e, dobro primljeni u državama članicama. E, naime, za njih je sigurnosno pitanje koje se odnosi na zajedničku viznu politiku ono najvažnije ako e, uzmu u obzir e, ovo pitanje kako to želi komisija, onda e, bi se dovela u pitanje sigurnost u njihovim državama države članice nisu ovaj prijedlog dobro prihvatile, postoji velika zabrinutost i kako će se kontrolirati putnici koji će boraviti ovdje duže od 90 dana. Moramo vidjeti kako će se odvijati ovaj zakonodavni postupak. Mi računamo na potporu odbora LIBE. Moramo pronaći e, kompromis e, i svi e, su zakonodavci se moraju složiti oko prijedloga. E, trebamo stvoriti pravi instrument koji će potaknuti gospodarski rast i pojednostavniti e, podnošenje e, postupka za podnošenje viza za one koji žele doći u Schengen. Mislim da je ovo bio kratko, da je ovo bilo kratko predstavljanje i da će biti dovoljno za ovaj odbor. Ako želite možete postaviti pitanja. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Palman, a sada jednu malo dopunu. Dopuna stiže od gospodina Ortuna, a nakon toga e, će i gospodin Vajili, kao što smo rekli, dati sažetak i još ćemo imati rundu pitanja. Evo, hvala lijepo, predsjedavajući, ja sam vrlo sretan što sam se ponovno vama pridružio nakon moje intervencije koncem siječnja. Sjećate se da sam vas zapravo dva dana nakon što je naša povjerenica Penkovska u Madridu iznijela svoje glavne prioritete za sljedećih 4 do 5 godina i neću sad ulaziti u to naravno, ali jer to su naše kolege iz DG Home-a koji su zapravo zato zaduženi i to je jedna vrlo bi bila kompleksna i teška diskusija se vodila o tome i pogotovo i sa parlamentom svojedobno o tim prijedlozima. Dakle, neću sad u to ulaziti, ali kažem od onda zapravo smo mi na tome i o tem se ja bavim i sad se nadam da će Tran komiti odbor je zapravo odlučio napokon da e, u okviru tog, e, tog okvira, dakle u tom okviru pravnom su odlučili da daju svoje mišljenje, jako sam sretan zbog toga o tom predloženom olakšavanju i pojednostavljanju i liberalizacije viznog režima. Međutim, uz ono, što moram reći, sve važne stvari koje se odnose na vize, postoje još neki elementi koje treba uzeti u obzir, posebno kada želimo olakšati, generalno uzevši pristup i ulaz neevropskim posjetiteljama, našim europskim destinacijama kada dakle pristup je povezan jasno sa svim onim tretmanom i olakšacama koje im ukazuju i koje im omogućuju, da tako kažemo, nacionalne zemlje i na zrač, u zračnim lukama i u lukama i na cestovnim granicama ako hoćete i na kolodrom i tako dalje. Zapravo uz one sve zahtjeve koje se postavljaju za harmoniziranjem, olakšavanjem visnog režima sljedećih godina, mi čitav niz drugih elemenata koje smo poduzeli i ne smijemo zaboraviti da među njima ima elemenata sigurnosti koji se ne mogu dovoljno naglasiti i koji se moraju naravno posebno za neke strance vrlo velikim slovima pisati jer nisu baš svi ispunjali koji su dolazili na različite evropske destinacije pod krimtom turista uvijek sve uvjete, dakle sve visoke zahtjeve prema sigurnosti. I, ali s druge strane moramo naravno čuvati dobar imidž našeg evropskog turizma i europski turizam se mora specifično jasno nam pregnuti kako će se pobrinuti za turiste koje dolaze iz dalekih destinacija, iz drugih kultura i civilizacija drugačijih društava, moraju im ponuditi onda visoko kvalitetne usluge u, u smislu naravno njihovih kulturnih navika, gastronomije, dobrodošlice, znanja jezika, komunikacije i tako dalje. To su sve stvari koje moramo implementirati kako bi uspjeli u svojem glavnom cilju, a to je poboljšati našu turističku industriju i zatim ojačati već i onako dobru e, konkurentnost evropskog turističke, evropske turističke industrije još ju pojačati, tu naravno u skladu s tim potaknuti generalno gospodarski rat i otvoriti nova radna mjesta te jasno. Dozvolite da sad vam dam još samo jedno kratko ažuriranje onog, prikažem što mi zapravo radimo sve jer imamo sedam ili osam zajedničkih akcija koje je naša povjerenica potkraj Sješnje, kao što je već rekao najavila u okviru svog programa. Imamo dakle za srednje i kratkoročne inicijative imamo jedan upravni odbor koji zapravo progresivno radi na tome i daje planove. Mi smo inače u, na ITV sajmu u Berlinu početkom ožujka jedan vrlo zanimljiv workshop organizirali privatno i javna promocija Europe i tu smo imali različitih destinacija, raznih drugih destinacija iz Amerike, Švicarske, Novog Zelanda i tako dalje i bilo je to jako dobra jedna suradnja uključujući i financijske suradnju između javnih i privatnog sektora. Mislimo da upravo takva suradnja u turizmu daje odlične rezultate. Osobno sam se sudjelovao u visoko konferenciji u Madridu, posvećeno je pitanju putovanja i tu smo imali posebnu panel diskusiju u vezi intermodalnog i transporta i povezanosti i tako dalje. Ali mi sad razgovaramo o jednom drugom predmetu, o jednom viznom režimu, oprostite. A sve ovo što ste vi inače učinili je divno i krasno, ali mi sad trebamo raspravljati o viznom režimu. Evo, ja samo mogu reći da visoko cijenim i jako mi drago bi mi bilo da e, odbor Trana da jednu konstruktivnu i korisno mišljenje koje će nadopuniti ono što se raspravlja, o čem se raspravlja i radi na stajalištu jednog Europskog parlamenta o viznom, e, dakle o tom pojednost, mijenjanju i pojednostavljenju viznog režima. To je sve što mogu reći, ja zapravo nemam ništa posebno reći o viznom režimu i ja sam, ja ću kasnije zapravo još elaborirati šta smo pripremili za 14.4. ali to je sam htio reći zapravo samo da nije samo vizni režim jedino što treba olakšati, jedino što se treba promijeniti da bi se pojačao naš turizam. Hvala lijepo. Mi ćemo imati sljedećeg mjeseca, kao što ste čuli 14.4. jednu sjednicu koja je uglavnom posvećena turizmu, pa ćemo onda sigurno tu moći puno, puno više o tome govoriti, kao što je već kolega i najavio. Hvala lijepo drage kolege. Sada naš kolega uheli treba dati jasno svoj zažetak. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Htjelim se ja zahvaliti prvo koordinatorima i predsjedništvu. Čini se da su nas naši argumenti zapravo bili ti koji su vas pokrenuli da se pozabavite režimom viznim. I ne možemo biti naime zadovoljni samo sta, libe izradi stalište. To je prevažno za nas, a da mi ne damo svoj doprinos. I moramo postaviti pitanje u Europskom parlamentu i to ne samo u našem odboru, nego to trebamo u plenarnom sastavu, u čitavom parlamentu i svim odborima to pitanje postaviti. Je li mi želimo stvoriti nova radna mjesta, želimo li pojačati našu konkurentnost, želimo li imati konkurentni europski turizam? Ako kažemo da, ako znamo da je to to, onda znamo da je broj radnih mjesta, prihod iz turizma, da su sva ta pitanja usko, usko vezana i pak će ovise o našoj viznoj politici u Europi. A vizni režim, vimska politika u šengenskom prostoru danas u Europskoj uniji nije svjetski gledano konkurentna. Postoji jedno izvješće Europske komisije iz godine 2013. u kojem se razmatralo pitanje da se 6,6 milijuna otprilike se godišnje turista, postoje godišnji turista, dakle o tom brojci se govore, o 6,6 milijuna turista koji bi došli godišnje u Europu, ali ne dolaze zato što im je prekompliciran ili uglavnom smeta ih vizni režim. Dakle, to je 6,6 milijuna platno sposobnih turista koji jednostavno nam ostaju prišteđeni, ne dolaze i ne troše svoje novce ovdje. Prema tome mi moramo postati konkurentni u tome glede naših viza. Jer mi ne možemo dozvoliti da oni sad zbog sigurnosti, naravno da svi žele zaštititi Evropu, ali ne mogu dignuti novi, novu željeznu zavjesu, novi zid Varšavskog Varšavskog pakta novu izolaciju Europe u globalnim uvjetima zbog samosigurnosti. Imamo jedno izvješće koje govori da ćemo sljedećih pet godina sa novom viznom politikom otprilike 130 milijardi eura dobit, a otprilike 1,3 milijuna novih radnih mjesta stvoriti sve u idućih pet godina. I vidite, ako pojednostavnimo i ubrzamo to izdavanje viza. I zato je to meni tako važno i zato vas molim da se borite za našem stajalište i mislim da naš odbor i Libev odbor moraju raditi skupa na tome, jer pitanje je želimo li dalje razvijati turizam ili ćemo izolirati Europu. Ja tu u tom kontekstu moram još ponekako stvari iznijeti. Svaka vizna se može provjeriti. Dakle, to nije problem i možemo naravno, a osim toga i svaka naša uredba koju bi donijeli u vezi promjene vizne politike se može kasnije revidirati. Kao što mi danas možemo zastarjele zakonske odredbe revidirati, tako možemo eventualno za pet godina revidirati ono što sad donesemo. Ako se situacija bude mijenjala i moramo biti modernizirati stvari. Prema tome, ako se bude stanje i u odnosu na sigurnost i sve ostalo mijenjalo, mi možemo mijenjati regulacije. Gledajte, mi možemo ljudi ljude pitati e, u vezi napada u Parizu, u vezi mogućih i e, dijelom spriječenih na atentata planiranih da se izvrše ovdje u Belgiji i u Briselu. Jesu li te napade, te terorističke napade proveli e, državljani iz trećih zemalja ili su to bili državljani iz Europske unije? Imam lošu vijest koja nema puno veze sa našom viznom politikom. Nama treba naravno vizna politika, jedna zajednička, jedan vizni režim. Međutim, ta politika i taj sustav moraju biti fleksibilni. Jer gledajte, e, to se mora onako oblikovati kako zapravo se razvija stanje i što treba turističkom sektoru ovisno u vezi s tim. Prošlih tjedana sam se konzultirao sa različitim turističkim udrugama i savezima. I kako bismo, mislim, dobili konkretne činjenice, brojke, pokazatelje za naše mišljenje. Isto tako sam se povezao i konzultirao različite stručne udruge pod okriljem un različite agencije, zatim različite gastronomske, hotelijerske i ostale udruge. Ja ću sve podatke i sve što sam sažao iz onog što sam čuo od svih tih udruga vama dostaviti. Unutra ima jako puno prijedloga i preporuka za naš komisijski za, u vezi ovog prijedloga komisije, ali sve u svemu sve te udruge zapravo podupiru te zakonodavne prijedloge komisije, te prijedloge zakona o liberalizaciji i pojednostavljenju veznog režima. Recimo ove udruge pod ukrenjem UN-a govore da do 2030. moramo računati sa 1,8 milijardi turista u međunarodnom turizmu, dakle u međunarodnoj usporedbi i one regije koje će biti zaista pripremljene, pravilno pripremljene, recimo primjerice sa adekvatnom, brzom, jednostavnom biznom politikom, će i biti pripremljene na taj način za doček tih turista, oni će biti pobjednici. Kratko i jasno. Hvala vam predsjedavajući da ste nam dali mogućnost da se ovim pozabavimo i turizmom i mislim da će se i odbor TRAN time pozabaviti. Hvala i Ursuli Valtari svima koji su na tom radili jer mislimo da je to vrlo, vrlo važno. Hvala lijepo. Dobro, a sada je kao prva Klaudija Montero. Eh, Gospodine predsjedavajući, ja bih vam prvo prije analize ovih pitanja rekla samo nešto vrlo kratko o onom što je ovdje izneseno. Ja naime mislim da je to vrlo važno o čemu mi pričamo i što je na dnevnom redu. Jer mislimo da upravo e, vizni režim će ogromne posljedice ostaviti na mnoge zemlje koje žive velikim dijelom od turizma kao recimo Portugal ili Irska ali to je inače jedna stvar koja, se moramo baviti prijedlogom komisije. Parlamentu je potrebno, potrebno je da parlament donese što je više mišljenja i svojih stajališta i razredi upravo o tom sektoru, turističkom sektoru, jer je to jedna vrlo važna industrijska grana za sve nas. I mi moramo raditi na njemu. Vitalan je. Isto tako je vitalno da pojačamo one sektore koji nam stvaraju nove poslove, koji nam pomažu u izvozu i koji nam generalno pomažu da se povrati evropski rast, rast evropskog gospodarstva. Govoreći sad o viznom režimu i 20. obljetnici u od kad su je sedam država prvih napustilo granice i krenulo u Schengen 1, u prvi šengenski bezgranični prostor, onda dozvoli da vam još nešto kažem. Dakle, mi želimo smanjiti administrativne terete, pojednostavniti proceduru i skratiti rokove kod svih onih koji podnesu zahtjev za vizom dok ju ne dobiju. Ali da bismo to učinili mi moramo u svakom slučaju ojačati i savjetovanje pritom i zapravo reformirati samu tehniku izdavanja toga. Jedna stvar je vrlo važna. Važno je recimo i u tom e, smislu i našu šengensku web stranicu gdje se daju svi mogući, moguće informacije i formulari za postavljanje koji kod postavljanja zahtjeva za vizom i to treba modernizirati, ubrzati i pojednostavniti, učiniti puno bliže svim onima koji su zainteresirani. Zatim, imamo eksterne tržišta koje nam zapravo predstavljaju probleme i troškovi. Recimo, kako vi mislite da ko će snositi sve e, troškove za ova različite reforme bivskog režima. Isto tako kako mislite da će se dijeliti, nije nam baš sasvim jasno troškovi kad recimo jedna zemlja nema konzularno predstavništvo, negdje neko drugi za nju izdaje e, vize ili kod tih podjela recimo tih zajedničkih akcija. Zatim, onda kako ste se uzeli u obzir recimo različita pomorska zvanja? kod e, ovog izdavanja viza i čitav niz drugih e, elemenata koje treba još precizirati. Mislim da ovakva vrsta, osim toga, kaš tako ćete se nositi s optužbama da ovakve vrste pojednostavljenja predloga zapravo štete i umanjuju našu sigurnost. Mi moram, mi smatramo da to može samo poboljšati evropsko oruđe, evropsku proizvodnju, industriju, pogotovo recimo i turističku industriju, a ta industrija po našem mišljenju treba ostati jednom od prioritetnih u Europskoj uniji. Hvala sad Karima Dali. E, dakle, velo kratko, hvala vam na vašem izlaganju, ali ono što ste nam upravo rekli jest da im postoje prijedlozi koje je Europska komisija izradila u ožuku 2014. godina i zatim e, e, ponovno ponovljena 2014. godine. Dakle, moja kolega se to već rekla, treba pojednostaviti pravila za kratkoročne vize, pojačati suradnju među konzulatima, ali sve to znamo već. I svakako turizam predstavlja rečeno već 10% našeg bruto proizvoda i stvara velik broj radnih mjesta. I parlament se uvijek zalagao za pojednostavljenje postupka izdavanja viza, tražili smo europsku vizu Želimo da Europa bude prvo turističko odredište na svijetu. Mislim da bi naš odbor za transport trebao biti zadužen za to da kažemo koja, o kojoj vrsti turizma se radi. A ja ću vam sad odmah reći, tu se ne radi o E, potrošačkom turizmu, nego se tu radi o turizmu e, s visoke kakvoće, prije svega o ekoturizmu na kojem ćemo morati ozbiljno poraditi. Ja imam jedan mali problem s time, ja svačam da smo o tim pitanjima već raspravljali u našem odboru, budući da naša radna skupina postoji, da ju moramo promicati, ali e, one suštinske teme koje se tiču vize, mislim, tu se ne radi o našem odboru, tu o tome odlučuje odbor Libe. Mislim, mi to možemo poticati, ali na kraju krajeva nismo mi ti koji donosimo odluku, nego odbor Libe. Das ist natürlich richtig. To je naravno točno. A, I raskut. Muchas gracias, presidente. Muchas... Hvala lijepo. Hvala lijepo, predsjedavajući. Hvala vam na svim objašnjenjima koje smo dobili. Ja vjerujem da se naš parlament upravo odlikuje po tome što je suvremen parlament, ide u korak s vremenom i prati sve. Europa, to je isto tako na ovim sjednicama postalo jasno, kao i u nekim dokumentima koji smo usvojili, želi danas jedan visoko kvalitetni turizam, turizam koji po sektorima nudi našim posjetiteljima ono što oni očekuju, dakle i što se tiče smještaja, i što se tiče osoblja i usluga kojim se pružaju na svakom nivou. A sve to skupa zato što je to povezanost i nosi u sebi jedan veliki potencijal rasta. Prema tome mi moramo i viznu politiku tome podrediti i mislim da je jako dobro da mi u parlamentu tu, to pitanje transverzalno, dakle kroz sve odbore i kroz sve sektore sa svih aspekata promatrano tretiramo. Mislim da je to jako bitno. Dakle, taj međusektorski pristup. I osim toga vidite, mi očekujemo dakle skoro 2 milijarde turista do 2030. iz cijelog svijeta ovdje. Prema tome, prema ovim brojkama i zato se nadam i vjerujem da ćemo mi najbolju moguću turističku politiku provoditi. Sada kolegica Papadel. Da, hvala lijepo. Mi govorimo o viznom režimu u odboru za promet, što je prirodno i normalno, ali i važno, jer važno je da budemo fleksibilniji kad su vize u pitanju i to ne samo zbog turizma isključivo, nego i zbog gospodarstva. Brojke koje smo upravo čuli u izlaganju predstavnika Europske komisije Dakle, ta brojke turista koji trebaju doći u Europu i odnosno oni za koje se procjenjuje da nisu došli jer im je prekomplicirana viza, to su stvarno impresivne brojke i zato vidimo koliko je bitno promijeniti te vize. Ali istodobno mislim da bi i preporuke trebali ono, na temelju onog što mi raspravimo i zaključimo, trebali apsolutno poslati dalje libe odboru. Međutim, s obzirom da mislimo da to treba raditi međusektorski, onda mislim da bi trebali na zajedničku raspravu napraviti između najmanje dva odbora, recimo odbora TRAN našeg i radne grupe koju ima LIBE odbor, a možda čak i INTE grupu, pa da to radimo transverzalno više odbora i da podijelimo te naše podijelimo te naše e, zajednička stajališta. Hvala sad još jedan puta Deidre Klon. Hvala lijepo. Mislim da su to vrlo važne teme i jako je bitno da tran odbor u tome sudjeluje i da e, to ne učini uravnoteženo jer vidimo koliki je potencijal u čitavoj toj temi u tom sektoru i čuli smo već danas prije podne kolike su ogromni potencijali u svemu tome, prema tome treba te trebamo raditi na promjeni viznog režima, na većoj fleksibilnosti. A naravno, pritom nećemo nikako zanemariti sigurnost. Evo, recimo, Irska i Velika Britanija su izvan Schengena, što je za nas mali problem, ali mislim da možemo tijekom naših rasprava sa komisijom se to tematizirati, jer to je isto tako jedno dobro područje za putovanje i posjete i volili bi tako ostati otvoreni za turizam i posjetitelje. Prema tome budimo svjesni mi ćemo to pitanje, mislim, u našim raspravama načeti. Hvala. Znači mi jesmo, ali pazite, mi jesmo odbor za transport i turizam a kad čujem njemačke prijevod, da je to promet i turizam. A kod nas je, mislim, bio to zapravo jedna, antikvirani stari naziv za promet i turizam. I sad pitamo, ovdje se koristi na njemačkom riječ Fremdenverkehr umjesto turizam. A Fremdenverkehr je dakle promet stranaca doslovce preveden jedan vrlo arhaični izraz sada već za turizam. I sad recimo bi nas jako zanimalo zašto se kod naziva našeg odbora koji je za promet i turizam koristio ovaj, na njemačkoj inačici ovaj stari, prastari termin za promet i promet stranaca umjesto turizma. No, ali sada ima naš predstavnik komisije da donese zaključke. Hvala lijepo predsjedavajući i hvala svim našim vašim članovima za njihove intervencije, pitanje i komentare. Dakle, to samo pokazuje da zapravo vi dijelite, imate svi skupa jedno pozitivno mišljenje o ovom prijedlogu komisije na kojem se radi. I mi se pozdravljamo to vaše pozitivno mišljenje i e, također se nadamo da će taj pozitivni stav i otići u vašem stajalištu u odboru Libe. Možda nismo sve stigli spomenuti prvo, Evo sad, žao mi je, evo Francuska e, zastupnica član vašeg odbora koja je govorila o prijedlogu komisije iz ožujka 2013. Ne, komisijin prijedlog je usvojen 1.4.2014. To će sad biti otprilike godinu dana pred nama će biti godišnjica, jednogodišnjica. I sad trenutno naravno raspravljamo o tome i s vijeću, ali prvenstveno naravno i u našim kontaktima s parlamentom. Čuo sam i različite napomene i e, primjedbe recimo u vezi različitih mornarskih ili pomorskih profesija mornara i pitanje da li se njih uzelo u obzir. Jest, i oni su uključeni u komisijnom prijedlogu da se vidi recimo kako se njima može olakšati život, da oni mogu zatražiti već ranije jednu vizu i da se zna da su oni kad su krenuli brodom, čak i kad odu na nekakve velike pučine i brodom isplove, još uvijek mogu zatražiti vizu i naknadno. Ili ako im se promijeni ruta ili bilo šta. Prema tome i oni su, ali to je sad naravno odnosi na profesionalne posade broda, Međutim, i ne samo na njih, nego i sve one koji su legalno i normalno dokazljivo zaposleni na jednom brodu. To je dakle ta jedna bijela definicija koju imamo. Zatim čuli smo da je pitanje modernizacije šengenskih stranica, dakle internet stranica sa informacijama o uvjetima za šengensku vizu. I to je predviđeno jer mi smo upravo u fazi da reformiramo tu stranicu kako bi ona bila transparentnija, jednostavnija i brže pristupna svima u svijetu. Zatim jačanje konzularne mreže, kao što sam u svojoj prvoj intervenciji spomenula, i to je jedan od glavnih elemenata komisijinog prijedloga i to je pokriveno kao zatim ja sam uglavnom sve najvažnije točke ovdje sad spomenuo, onoga što ste vi vaša pitanja koja ste rekli, u vašim intervencijama, zatim pitanje Irske i Velike Britanije koje su izvan Schengena, da jesu prema tome i ovaj novi vizni režim se zapravo neće na njih odnositi ovo pojednostavljivanje jer oni nisu u Schengenu. Ovo je pojednostavljivanje Schengenskog viznog režima. To bi bilo otprilike ono što sam htio reći, a ja sada mi iščekujemo s velikom radišću i nestrpljenjem vaše stajalište koje ide u Libe u Libe odbor. Hvala lijepo što ste bili s nama. Sada još na završna riječ vama, kolega iz Mađarske. Hvala lijepo predsjedavajući. Meni je jako drago što je naš predsjedavajući Kramer dakle pokrenuo i tematizirao ovu razliku između starog njemačke riječi promet stranaca za turizam. Vidite kad sam ja još na početku svoje karijere u moje zemlji se počeo baviti turizmom onda sam upravo odlučio da to prekrižim ta, tu arhaičnu riječ u njemačkom kao turizam stranaca, fremdenverkehr, nego, dakle, promet stranaca i onda sam to izbacio i uveo modernu riječ turizam, turizmus i u njemačkom. A sada hvala vam lijepo, jako se radujem što je odbor i radna skupine su bili potpuno svjesni toga da ovu temu ne možemo ostaviti isključivo u nadležnosti odbora Libe, jer i nije tako. I mi znam i ne želimo da Libe počne glasovati o tome, a da nema naše mišljenje, ne zna naše stajalište, jer nas to jako jako se nas tiče. I osim toga podsjećam na studiju koju je izradila Europska komisija koja dokazuje, doista podsjećam vas na to da godišnje više od 6 milijuna turista ne dolazi u Europu jer im je naša vizna politika šengenskog prostora prekomplicirana, predugo traje. I prema tome vidite koliko prihoda i koliko zarade i koliko svega ostalog otpada u tom području svake godine. Osim toga, drago mi je da ste spomenuli i pitanje pomoraca i pomorskih zvanja i da ste i to uzeli u obzir i to sam pribilješio. Prema tome kad budemo raspravljali o toj temi puno preciznije u stručnom odboru, onda moramo dobro pogledati koja područja i koja pitanja se odnose na ukupni promet primice na dakle i na sva zvanja vezana za prometni sektor, bez obzira bio to pomorski ili čak zračni prostor i zračni e, promet i svaki drugi i koliko, jer oni su svi jako, jako vezani naravno za e, bizni režim. I ja sam u svom klubu zastupnika već najavio da bih se i dalje rado bavio tom temom ako mi daju taj mandat i ako me zaduže i mogu vam obećati da ću se i u ime našeg odbora truditi da sa Libeom postigne maksimalno dobar kompromis. Hvala lijepo. To je sada završeno. Ovim ova točka dnevno reda pod točkom razno nemamo ništa, a sljedeći sastanak će biti ponedjeljak 13. travnja u 15 sati. I prema tome zahvaljujem na vašem sudjelovanju i želim vam još jedan lijepi dan.